Witam Państwa serdecznie. Dobro jutro svima. Prva točka na dnevnom redu danas je konzervacijska poljoprivreda. I zadovoljstvo nam je što nas možemo pozdraviti ovdje predsjednika Europske federacije za konzervacijsku poljoprivredu, gospodina kotliba Baša. Dobro nam došli. Dobrodošli, želim dobrodošlici vama i osobama koje su u vašoj pratnji. Drago nam je što ste danas ovdje s nama i što vas možemo vidjeti na našem sastanku. I rado ćemo čuti koji su dobrobiti primjene konzervizacijske poljoprivrede, posebice kada je riječ o očuvanju okoliša e, te e, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Europska federacija za konzervacijsku poljoprivredu je osnovana 1999. godine i e, predlaže usvajanje i primjenu konzervacijske poljoprivrede u cijeloj Europi kao sustav održive poljoprivredne proizvodnje koji osim što je učinkovit u proizvodnji hrane, također je i iznimno važan kako za održivo upravljanje zemljom, tako i za e, osiguranje očuvanja ekosustava. Znamo da je vaša federacija razradila jedno vrlo ambiciozno izvješće. Evo, to izvješće i prezentacija o tom izvješću je nešto što ćemo danas e, čuti. Ovo, imamo ga ovdje pred e, nama. Drago nam je što ste objavili publikaciju tolike važnosti. E, tamo se govori koji su ciljevi konzervacijske poljoprivrede, a želim vam reći još jednu stvar, a to je da prema dogovoru, prema sporazumu o klimatskim promjenama u Parizu iz 2015. godine i u skladu sa održivim ciljevima razvoja do 2030. godine i svi ti međunarodni programi zapravo zahtijevaju da osiguramo održive modele poljoprivredne proizvodnje koji bi mogli dati odgovore na klimatske promjene. jako je bitno da to sve e, uspijemo ostvariti. Kada govorimo o eroziji tla, o narušavanju kvalitete tla, to su iznimno važni problemi i to su e, jedan od e, ciljeva estonskog predsjedavanja Europskom unijom. Gospodine Baš, da ću vam sada riječ, imate više manje 10 minuta. Ali ako ćete malo prekratašiti to vrijeme, nije problem. izvolite hvala predsjedniče na ovim lijepim e, riječima i na uvodu. U ime EKAF-a jako sam sretan što sam među vama i što vam mogu iznijeti ovu prezentaciju i da vam kažem kakvi su rezultati e, konzervacijske poljoprivrede i u smislu e, klimatskog djelovanja, ali i u smislu naših usluga ekosustava. Tko smo mi? EKAF je federacija nacionalnih udruga koje promiču klimatsko djelovanje u čitavoj Europi. Kao što možete vidjeti, mi smo se nekako raspodijelili od juga do zapada, od juga do, do sjevera i od istoka do zapada, a isto tako imamo i svoju, svoje sjedište ovdje u Briselu. Oni koji ne poznaju jako dobro koncept konzervacijske poljoprivrede, ja ću vas podsjetiti na naša načela. To je minimalno uznemiravanje tla, zatim stalna pokrivena E, te raznolikost usjeva i rotacija usjeva, odnosno kultura. To su tri stupa konzervacijske poljoprivrede. I oni predstavljaju ekološki temelj Um, održive poljoprivrede. Znamo da na, ova načela, na, ova načela nailazimo i u prirodnim ekosustavima. Kao što znamo u ekosustavima, prirodnim ekosustavima kvaliteta tla je puno bolja. Dakle, ideja konzervacijske poljoprivrede je prenijeti ova načela u poljoprivredu. Evo kako to izgleda u praksi. Dakle, vidimo minimalno uznemiravanje tla, e, koriste se posebne strojevi koji mogu posijati usjeve na način da se tlo najmanje uznemirava. To se temelji e, na korištenju rezidua usjeva od prethodnih usjeva, dakle ti su usjevi nanovno koriste i te, rezidua se nanovo koriste, ali da bismo potaknuli proizvodnju biomase koristimo također i one usjeve koji se koriste za, za pokrivanje e, za pokrivanje tla i na taj način smanjujemo emisije ugljika. Ali to je moguće samo ako eliminiramo um, uh, oranje i ako eliminiramo uh, uznemiravanje, tla. Dakle, na taj način će uh, u ovoj poljoprivredi tla biti um, ono mjesto gdje se skladišti ugljik, a ne izvor ugljika. E, e sada, što se tiče zajedničke poljoprivredne politike i, njih, i njezinih ciljeva do 2020. godine, svi znamo koji su to ciljevi mislim da smo svi svjesni koliko ih je teško realizirati. E, tijekom e, rasprave o reformi posljednjeg ZPP-a, mi smo objavili ovu knjižicu da pokažemo koliko bi konzervacijska poljoprivreda pomogla u ostvarivanju ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, naravno ako je ta razvojna poljoprivreda široko primijenjena. E, danas e, imam zadovoljstvo izložiti vam, odnosno prezentirati vam ovo izvješće koje ste također dobili i u elektroničkoj verziji i to izvješće se uglavnom odnosi e, na, e, na konzervacijsku poljoprivredu u smislu klimatskog djelovanja. Dakle, u ovom izvješću imamo kompilaciju znanstvenih e, studija, govori se također o potencijalu konzervacijske poljoprivrede u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, konzervacijska poljoprivreda bi mogla dovesti do toga da se ukloni 200 milijuna tona CO2 iz atmosfere, a to je otprilike ekvivalent emisija koje proizlaze iz 50 termoelektrana koje rade na ugljen. Evo samo da vam pokažem koliki je zapravo pravi potencijal konzervacijske poljoprivrede. Ali isto tako znamo da su emisije koje dolaze iz poljoprivrede također problematične. Europska unija predstavlja otprilike 10% emisija e, stakleničkih plinova kada je riječ o poljoprivredi. E, većina toga, zapravo polovica toga dolazi iz tla, ali kroz konzervacijsku poljoprivredu mogli bismo smanjiti ove količine, e, CO, ove količine emisija CO2 iz, iz tla. A također bismo mogli smanjiti i korištenje goriva, a to bi samo po sebi smanjilo emisije CO2. tako bi konzervacijska poljoprivreda postala sredstvo skladištenja ugljika u tlu. Ovdje vidimo uštede ili smanjenje emisija kroz primjenu konzervacijske poljoprivrede u Španjolskoj. Ovo je primjer Španjolske. Dakle, ovdje vidimo da bi se i da bi se smanjilo i korištenje energije, a opet to smanjuje emisije e, CO2 u atmosferu. Što ovdje vidimo? E, ovdje vidimo oranje i e, klasične načine obrade tla e, koji izgaraju izgaraju zapravo ono, ono što je ovdje zapravo tema razgovora, a to je ugljen u ugljik, ispričavam se, u tlu. Dakle, da bismo izbjegli ove posljedice, Dakle, to je organički ugljik u tlu. E, dakle, ovdje vidimo e, što što se događa u Europi. E, dakle, tamo gdje je ovaj, ovaj fenomen prisutan, veći su i rizici. To također e, utječe i na usjeve e, koje možemo dobiti, odnosno na rezultate. Ovdje vidimo i faktor e, smanjenja usjeva zbog negativne ravnoteže ugljika u tlu. I nije slučajno da Europa, odnosno mnoge zemlje u Europi, imaju stagnirajuće, stagnirajuće usjeve, odnosno i to u, posljednjih nekoliko godina. Sve je to povezano s ovim ugljikom koji se nalazi u tlu. Organsko, riječ o organskom ugljiku. Dakle, što moramo pa što moramo voditi računa? Moramo e, voditi računa o prirodnim načelima i to uključujemo u konzervacijsku poljoprivredu. E, međutim, da bismo provodili konzervacijsku poljoprivredu potrebna nam je, potrebna nam je znanstvena potpora. I ja pozivam e, zapravo ovaj odbor da nam pomogne da ostvarimo konzervacijsku poljoprivredu u Europi i da pomognemo poljoprivrednicima jer oni sami ne mogu to primijeniti. Mislim da se mm, svi slažemo e, sa rezultatima e, koji su, postignuti u prethodnim, e, u, prethodnim godinama i u prethodnim programskim razdobljima. Sjećamo se uvjetovanosti i tako dalje. Onda smo imali sekvestraciju ugljika, smanjenje erozije i tako dalje. Dakle, postoje rezultati koji su neupitni. To vrijedi također i za mjere ozelenjivanja. Koja je dodana vrijednost eh, ozelenjivanja kada je riječ o klimatskom djelovanju? Dakle, ako pogledamo kada bismo ovo mogli primjenjivati, ova načela na svim poljoprivrednim površinama, ovo su naime rezultati i eh, izračuni koje smo iznijeli u ovom izvješću, i došli smo do zaključka da je moguće sekvestrirati ugljik u različitim e, regijama u Europi vezano za različite usjeve, vezano za različite kulture, bez obzira radili se o godišnjim ili trajnim kulturama. Ako primijenimo ove brojke na potencijalnu površinu koju imamo u Europi, dolazimo do sveukupnog potencijala za sekvestraciju ugljika. Evo možemo identificirati ove uštede ugljika, to jest smanjenje Smanjenje količine ugljika, kada je riječ o godišnjim usjevima, odnosno godišnjim kulturama, mediteranske regije, ali i kontinentalne regije mogle bi smanjiti sekvestraciju tj. povećati sekvestraciju ugljika, dok kada je riječ o trajnim usjevima, onda u mediteranskim regijama imamo zapravo ogroman potencijal smanjivanja emisije CO2. Dakle, radi se o doista ogromnim brojkama kada je riječ o sekvestraciji ugljika po površini, ali i, oni, i po površini, ali to se odnosi i na površine sa trajnim usjevima, odnosno trajnim kulturama. Dakle, Dakle, kada smo sve to, kada, kada, dolaz, kada sve to izračunamo, dolazimo do potencijala eh, za sekvestraciju ugljika koji odgovara 190 eh, milijuna tona CO2 eh, godišnje. A to je više od jedne petine obveza koje je preuzela Europska komisija u smislu smanjivanja redukcija u sektoru koji ne potpada pod ETS do 2030. godine. Ja mislim da je to doista značajno. Osim ublažavanja klimatskih promjena, konzervacijska poljoprivreda se također može prilagoditi, odnosno može prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju klimatskim promjenama. I to kako? Tako što će se prilagoditi ekstremnim uvjetima i ekstremnim fenomenima, bez obzira radili se o temperaturama ili o nekim drugim situacijama. Dakle, ovo je situacija koju svatko dobiva. Dakle, s jedne strane se prilagođavamo klimatskim promjenama, a s druge strane potičemo razvoj i poljoprivrednu proizvodnju. Evo tu su i drugi ciljevi. ZPP-a do 2020. godine zacijelo prepoznajete sve ove ciljeve i e, s nami, ako pročitate ovo izvješće, bit ćete svjesni da konzervacijska poljoprivreda doista može poboljšati produktivnost, e, može poboljšati e, uzgoj, a također može poboljšati bioraznolikost tla i tako dalje. Dakle, doista se može donijeti promjena. Dakle, konzervacijska poljoprivreda doista može unijeti promjenu. Ovo što vidite ovdje je izravna usporedba između konzervacijske poljoprivrede i konvencionalne poljoprivrede. Ovdje je, na primjer, riječ o eroziji. E, ovdje imamo šećernu repu i vidite e, slike i možete vidjeti da doista konzervacijska poljoprivreda unosi značajne promjene. E, dakle, ključne poruke. E, ZPP ima e, popriličan e, manevarski prostor za poboljšanje europske konkurentnosti, za poboljšanje okoliša, ali samo ako se dakle, konzervacijska poljoprivreda naširoko počne koristiti. Konzervacijska poljoprivreda je jedini način da se poljoprivreda učini skladištem emisija ugljika i to doista funkcionira. i to funkcionira u svim državama članicama bez obzira na tip tla i bez obzira na tip kulture. Ali da bi to funkcioniralo mi moramo promijeniti način razmišljanja. E, također je potrebna potpora politike e, kako bismo primijenili e, sveobuhvatnu konzervacijsku poljoprivredu. I konzervacijska poljoprivreda trebala bi biti smatrana ekvivalentom ozelenjivanja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je reformirana. Ovo su neki projekti koje smo vodili, koje smo provodili provodili u prošlosti, ali koji još uvijek provodimo i koji zapravo nude dokaze za sve one zaključke koje smo iznijeli u našem izvješću. Dakle, Life plus AgriCarbon projekt, to je projekt koji je završio. Onda imamo ovdje projekt koji možete vidjeti, a koji je još uvijek u tijeku. E, koji se bavi e, najboljim e, praksama upravljanja i također se bavi pomacima koje možemo učiniti u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu i to je projekt koji obuhvaća više sredozemnih zemalja. Onda imamo jedan projekt koji smo podnijeli, ali još uvijek je na listi čekanja, ali ako želite doprinijeti Ako želite doprinijeti e, provođenju ovog projekta, pozvani ste i naravno možemo to učiniti zajedno. Hvala lijepo. Puno hvala. Sada ćemo započeti sa e, izlaganjima zastupnika. Sada krećemo sa gospodinom Dinano. Izvolite. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. E, vaše izlaganje je jako zanimljivo i postavljamo se, puno pitanja kad je riječ o ovoj praksi. Prije svega ugljek i skladištenje ugljika. Vi niste, uopće spomenuli e, dušik. Zanima me što je sa dušikom u ovoj vrsti e, poljoprivrede. Kao što znate mi radimo na sljedećoj reformi iz EPP-a i što bi trebalo učiniti eh, eh, da, konzervacijsku poljoprivredu uključimo u nove reforme, u ozelenjivanje u novoj reformi eh, ZPP-a. ZPP je do, unio jedan novi instrument u drugi stup, to je Europsko partnerstvo e, za inovacije koje obuhvaća i istraživače i poljoprivrednike i sve ostale koji zanimaju projekti. Je li ovo e, prikladan instrument za razvoj konzervacijske poljoprivrede? Je li ovo stvaranje mreža jedan instrument koji će pomoći u širenju konzervacijske poljoprivrede? Zastupnik Andriju. Hvala lijepo, predsjedniče. Ja vam također želim zahvaliti na vašem izlaganju koje je bilo jako zanimljivo. Vidimo kako važno mjesto može imati konzervacijska poljoprivreda u smislu e, između biološke, odnosno ekološke poljoprivrede i konvencionalne poljoprivrede, negdje na pola puta. I doista se postavlja pitanje zašto se konzervacijska poljoprivreda ne bi, ne bi više razvijala. Kada pogledamo Latinsku Ameriku ili SAD vidimo da se ovaj način poljoprivredne proizvodnje puno više razvija. Pa me zanima zašto na drugim kontinentima zašto se na drugim kontinentima donijeli odabir korištenja ove vrste obrade tla, znači konzervacijske poljoprivrede, a u Europskoj uniji to nije toliko žereno. Imate li vi možda nekakvih elemenata koji će nam pomoći u toj analizi? Možete li nam dati neki odgovor u tom smislu? Možete li nam također reći nešto u vezi e, gospodarskih, e, gospodarskog aspekta? Zašto bi neki poljoprivrednik s gospodarskog aspekta odabrao baš ovu praksu, a ne recimo konvencionalnu poljoprivredu? Ako nam date takve elemente, može nam to pomoći da se čitav ovaj proces ubrza i može nam pomoći kod osvješćivanja same profesije, odnosno poljoprivrednog sektora bilo bi dobro vidjeti neka poljoprivredna gospodarstva koja prakticiraju konzervacijsku poljoprivredu i bilo bi dobro vidjeti kako oni funkcioniraju sa tog gospodarskog aspekta, odnosno možda bi ta dodana gospodarska vrijednost mogla potaknuti promišljanje i potaknuti promišljanje o eventualnoj široj upotrebi konzervacijske poljoprivrede. Um, uh, kada u Njemačkoj unesem u internet pojmove kao što je konzervacijska poljoprivreda ili slične teme, uvijek iznova se s tim u svezi javlja još jedan pojam, a to je glifosat i tu se javljaju naslovi kao što je otrov umjesto oranja e, i vrlo često se govori o tome da se glifosat e, previše koristi u poljoprivredi. Što to znači? Stručnjaci kažu da praktički e, koristimo otrov e, za uništavanje korova. Morali bismo pronaći neke druge metode. E, vi uopće niste govorili ništa o tome na koji se način šire otrovi i prskaju po poljima. Spominje se Amerika kao uzor. Amerika za mene nije uzor. Vjerovati da ondje funkcionira održiva poljoprivreda mislim nije vjerodostojno i upravo zato imam konkretno pitanje za vas. E, prednosti e, manje intervencija u kvalitetu tla i tako dalje, međutim morate navesti i nedostatke e, i učinke koje proizvodi, koje neke tvari proizvode budući da su otrovne. Puno hvala predsjedniče. Mi kao zeleni, mi se svakako slažemo da bi sekvestracija ugljika kroz upravljanje tlom bila ključna za ostvarivanje ciljeva iz Pariza. Ali moram reći da sam malo skeptična kad je riječ o konzervacijskoj poljoprivredi. Ne znam je li to pravo rješenje za fosilna goriva i nisam sigurna da je konzervacijska poljoprivreda odgovor poljoprivrede na klimatske, promjene. Zeleni jako ozbiljno shvaćaju utjecaj poljoprivrede na klimu. Nas također brine intenzivan uzgoj životinja. Naime, životinje se, se uzgajaju u štalama vrlo, dakle u velikim brojevima e, to, to, zapravo stvara čitav niz problema. Mi imamo drugčija rješenje. Mi smo za korištenje um, agrošumarstva, mi smo za restauraciju onih pejzaža koji su bogati ugljikom kao što su, su na primjer tresetišta. Zatim, e, mi također e, smatramo da bi se trebalo promijeniti način potrošnje, na primjer prehrane e, koje uključuje manje mesa i svakako smatramo da bi trebalo voditi računa o tome da poljoprivrednici za svoje proizvode dobiju poštene cijene. Sljedeći govornik. E, da, praktički svakih pola godine dobivamo neka izvješća o senzacionalnim metodama. Konzervacijska poljoprivreda se uvijek iznova predstavlja kao revolucionaran model, a ipak nam trebaju poticaji za novu mehanizaciju, a tu prešućujete neke stvari. A to je sve povezano sa velikim e, korištenjem i primjenom e, glifosata. Možemo govoriti o tome da je to nešto što se više koristi u Južnoj Americi i Sjevernoj Americi E, da, e, intenzivno se koristi glifosat, a vi nam to želite predstaviti kao novi model za održivu poljoprivredu. E, ostavimo glifosat po strani, čak i ako to učinimo. Ovo nisu metode za održivu poljoprivredu. Nemam ništa protiv toga da se pokrije tlo, međutim ove metode koje koriste kemijska sredstva ne mogu biti usmjerene na budućnost. E, I tu se postavlja pitanje e, najnovijeg stanja tehnike i razvoja znanosti. E, jedan poznati institut prije dvije godine objavio je studiju prema kojoj je rekao da ne postoji obogaćivanje tla sa CO2 nego samo u najvišem tlu. Zapravo ne postoji razlika između različitih slojeva. Ono o čemu vi govorite zapravo ne stoji i u suprotnosti je s rezultatima ovog instituta e, koji optužuju da je zeleno orijentiran. Međutim, e, ne možemo sada tvrditi upravo suprotno jer u toj studiji imamo različite usporedbe, a pritom ste osim toga prešutili da ako dolazi do obrade površinskog sloja, a to mi je poznato iz Njemačke, e, tu smo suočeni s problemom zgušnjavanja tla. E, postoji e, rahli gornji sloj tla, međutim u donjim slojevima dolazi do stvrnjavanja, to praktičari uvijek govore koji koriste ovu metodu, to je veliki problem i u Njemačkoj su mnogi koji su propagirali ovu metodu ponovno se vratili oranju. Ako dođe do stvrnjavanja izgošnjavanja tla, ako tlo više nije rahlo, dolazi do ispuštanja drugih vrsta plinova koje su daleko štetnije. Ako kažete da je ova nova metoda ozelenjivanja, onda ja moram reći da to nije u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama. Vi možete o tome govoriti i argumentirati, međutim za mene je održiva poljoprivreda ona koja ne koristi kemijska sredstva, a ako vi želite uporabu kemijskih sredstava onda ste na pogrešnoj adresi, žao mi je. Hvala lijepo. Ovdje su zapravo tri različite teme. Prva je e, očuvanje strukture tla i u potpunosti ste u pravu. Ako ne, ako ne oremo, mi ćemo, ako ne oremo, mi ćemo sačuvati strukturu tla, to znači da ćemo sačuvati i e, čestice e, i vodu e, i zrak. I svako bi trebao biti 35% i to je puno lakše postići u ovakvoj vrsti poljoprivrede. I naravno da se jako puno novca može uštedjeti ako to dobro provedemo. Dakle, smanjit ćemo i korištenje energije i ja sam vidio mnoga poljoprivredna gospodarstva E, dakle gospodarstva gdje imamo veliku količinu ilovače da se ovakva, dakle vidio sam da se, da se ovakva vrsta poljoprivrede može funkcionirati. E, zbog napretka tehnologije mi danas imamo e, mašine koje mogu staviti, to strojeve koje mogu unijeti sjeme u, tlo i poljoprivrednici danas imaju mogućnost korištenja takve mašinerije, ali potreba nam je glifozat da bi to funkcioniralo. Drugim riječima, vratit će se na stari način. Dakle, voda će i dalje se vraćati na tlo i poljoprivredu činiti teškom, zatim će crvići biti u zemlji, ali će ih galebovi jesti. Dakle, mi se zapravo odmičemo od one ideje da, to jest idemo prema ideji da tlo može biti skladište ugljika. Da, to nije loše. No, stvarat će se organska materija u, um, tlu, uh, ona će postati humus, a zatim će doći uh, tu zrak i uh, humus će se kombinirati sa zrakom, nastaće CO2 i on će pronaći svoj put natrag u atmosferu. Dakle, jednostavno se taj ciklus ne može zaustaviti. Jedino što možemo je malo utjecati na strukturu samoga tla. Dakle, nećete postići puno više od vrlo male količine kada je riječ o CO2. Postoji još jedan dio vaše prezentacije gdje je bilo riječ o, emisijama stakleničkih plinova. Da, biljke to čine. E, one kroz transpiraciju emitiraju stakleničke plinove, ali Nama su potrebni iste kliničke plinovi, potrebne su nam i kiše. Dakle, biljke upijaju e, CO2, a s druge strane e, CO2 proizlazi i iz gnojiva koje se koriste u poljoprivredi. grahorice pak emitiraju e, dušika. mi u Europskoj uniji e, smo poticani da, e, da sadimo e, više grakorica. Drugim riječima, drugim potiče se da, potiče se da emitiramo više dušika, s druge strane od nas se traži da smanjimo emisije stakleničkih plinova. Dakle ovdje ima jako puno proturječnosti. Onda je tu i metan. Metan nastaje od materijala koji truli u prisutnosti vode. I sada što ćemo sa tim metanom? Dakle, to ne možemo zaustaviti te procese. Možemo eventualno to e, riješiti oranjem, ali ako oremo onda e, kvarimo strukturu tla i stalno se vrtimo u krug. I e, naravno staklenički plinovi ne proizlaze samo iz poljoprivrede, već i drugdje. Zeleni lobby kaže da bismo se trebali posvetiti ekološkoj poljoprivredi, ali za ekološku poljoprivredu potrebno nam je više površina. I sada ću ovdje završiti jer jer predsjedniče zacijelo želite da zaključim svoju intervenciju. Zahvaljujem. Molim vas samo da e, se javite za riječ dalje, ali da e, iskoristite malo kraće vrijeme za izlaganje kako bismo imali odgovor za repliku. Gospodin Buda. Zahvaljujem na vašem izlaganju koje ste ovdje održali. E, zaista smatram da je bitno razgovarati o konzervacijskoj poljoprivredi zato što iz dana u dan, iz godine u godinu e, svjedočimo razno raznim ekstremnim situacijama koje nismo očekivali što se tiče samih klimatskih promjena. I zato se moramo e, suočiti s tim problemom u korijenu. Jako je bitno ono što ste rekli o tlu. Na primjer, postoje neki stroj strojevi koji imaju manji utjecaj na tlo, imaju manju mogućnost eh, zadiranja u tlo i evo ja dolazim iz Rumunjske gdje nažalost ljudi ne mogu birati eh, s kojim će strojevima raditi na svojim gospodarstvima. Oni jednostavno koriste strojeve koje imaju na raspolaganju i možda na taj način im je bitnije da osiguraju veći, eh, veći profit, odnosno veću unosnost svog zemljišta, a ne razmišljaju o uništavanju samog tla. Možda bismo trebali razmišljati u smjeru pomoći poljoprivrednicima u odabiru tih strojeva, koristiti strojeva će, koristiti strojeve koji će biti i zeleni pod navodnicima i učinkovitiji. Također moramo e, obrazovati države članice e, kako bi se trebalo upravljati samim zemljištima i samim tlom tlom. Kada govorimo o e, kulturi, zapravo održavanja razine e, tla na prihvatljivoj razini što se tiče učinkovitosti je nešto što danas više nije dovoljno. Mi bismo trebali danas biti ti koji ćemo se zagovarati za dugoročno očuvanje tla i trebali bismo promijeniti način poljoprivrede kakvu smo naučili imati do sada. jedan kilogram pšenice mora imati dodanu vrijednost. I upravo zato postoji velika zabrinutost na razini Europske unije. Također moramo osigurati da te ruralna područja budu što manje siromašna. E, zastupnica Klara Aguilera, izvolite. E, dobro jutro. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem e, i vama gospodine e, na, baš na ovom izlaganju. Ono je jako zanimljivo. Ja poznajem konzervacijsku poljoprivredu. U mojoj regiji u Španjolskoj Imamo nekoliko poljoprivrednih gospodarstava i određen broj, važan broj poljoprivrednika koji upravo primjenjuje takvu vrstu poljoprivrede. I zato mislim da je zanimljivo e, upoznati se s mogućim napretkom i opcijama. Postoje neke zanimljive stvari, postoje neki problemi, vi ste to i sami spomenuli, a to je e, pretjerano korištenje herbicida što mm, kada spomenete tako nešto ovdje, to je zapravo veliki problem i može izazvati veliku diskusiju. Ali osim toga, e, htjela sam vas pitati sljedeće. Dakle, trebamo izvići pod svaku cijenu, to je činjenica, eroziju tla. Trebamo očuvati e, biljnu strukturu tog tla i izbjeći eroziju. Dakle, ja sam imala priliku to i dokazati da je zaista od velike nužnosti. E, činjenica je da se na ovaj način tijelo bolje očuva i da možemo ga bolje iskorištavati, ali mene e, zabrinjava tehnologija i strojevi koji su potrebni za takvu vrstu obrade tla. To je nova tehnologija, što znači da može biti preskupa za prosječnog poljoprivrednika i da se zato ne može koristiti. Mislim da je to već rekao i kolega prije mene. Dakle, ne možemo koristiti potpore niti iz drugog stupa, niti za inovacije, s obzirom da e, već postoji razrađeni sustav e, obrade tla. I sada ako ćemo moći na neki način e, pronaći put kojim ćemo uvesti te nove strojeve u uporabu, a da to ne bude preveliki financijski trošak, mislim da bismo trebali ići u razrađivanju te taktike. Dakle, ja to nisam uspjela vidjeti niti u okviru prvog stupa, E, niti u okviru znači potpora za e, zaštitu okoliša. Dakle, to je činjenica i problem sa svim novim tehnologijama. Jako je zanimljivo što ste rekli po pitanju skladištenja CO2. Vjerujem da e, u toj studiji koju trenutno izrađujete i vjerujem da je to, da je to dobro obavljen posao, da trebate se usmjeriti i na pitanje koliko treba ograničiti uporabu e, herbicida jer na taj način ćemo naići na, veće odobravanje u javnosti. Dakle, to je jedan od problema koji itekako izaziva zabrinutost i sumnju među današnjim poljoprivrednicima i to se treba razriješiti. Hvala. Mikrofon, molim. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, imam samo jedan kratki komentar. Da, ja mislim da smo svi mi ovdje za to da pronađemo načine učinkovite borbe protiv klimatskih promjena. Ali ono što se obično događa je to da se na kraju ne želi napredovati, ne želimo ići do kraja i onda nalazimo nekakva polovična rješenja koja ništa ne mijenjaju. Ako se istinski ne uhvatimo po pitanju promjene našeg poljoprivrednog, e, poljoprivredne proizvodnje i komercijalizacije, komercijalizacije naše hrane i proizvoda, mislim da do tada nećemo moći napredovati. Kada govorimo o gospodarskoj, socijalnoj i ekološkoj održivosti, to su sve tri koncepta koje se trebaju držati zajedno. A ekologija bi trebala biti odgovor na sve te probleme i zato ne znam koliko e, vremena još moramo izgubiti, a nikako ne radimo napredak na području ekološke poljoprivrede. Hvala. Možemo w tej chwili poprosić. Zahvaljujem. A sada, ako se slažete, molimo vas e, kao stručnjaka da nam odgovorite na ove komentare i pitanja koje ste čuli. Okay, uh, thank you very much Hvala na vašim doprinosima. Nažalost, e, Nismo imali jako puno vremena, pa ću samo na, nemamo jako puno vremena, pa ću samo na neke, neke odgovoriti. Pitanje e, dušika i e, gnojiva, kao što fertilizatore, dakle, kao što znate, e, dušik također doprinosi emisijama dušičnog oksida. Posljednji slajd je bio slajd koji je pokazao poboljšanja kad je riječ e, o sekvestraciji ugljika u tlu, ali i koji je e, pokazao poboljšanja u e, ciklusu nutrijenata. Naime, kada se poboljšaju tvari u tlu, na taj način se poboljšava i kretanje dušika i drastično se može smanjiti utjecaj dušika i također se mogu postići bolji i bogatiji usjevi. u Europi. Bilo je postavljeno pitanje e, zašto ne koristimo toliko konzervacijsku poljoprivredu e, u odnosu na neke druge regije na svijetu. Mi E, imamo, na primjer, e, e, Južnu Ameriku gdje imamo jako puno korištenja konzervacijske poljoprivrede. To je slučaj Australije i Sjeverne Amerike. I u međuvremenu se i u Aziji počela koristiti konzervacijska poljoprivreda, ali Europa i Afrika kaskaju. Međutim, oni svejedno, unatoč tom kaskanju, pomalo, pomalo shvataju korak sa drugim regijama. Svake godine imam povećanje od 10 milijuna hektara poljoprivredne površine na kojoj se primjenjuje konzervacijska poljoprivreda. Uvijek nam postavljaju pitanja zašto evropski poljoprivrednici nisu toliko zainteresirani za primjenu konzervacijske poljoprivrede. I mislim da se oni još uvijek nalaze u poziciji da nisu prisiljeni da se mijenjaju i da ne percipiraju potrebu, ne doživljavaju potrebu za promjenom. Mm, to je naša percepcija ove situacije, ovog fenomena. Jedan od glavnih razloga zbog kojih je konzervacijska poljoprivreda usvojena u Južnoj Americi jest ekonomski razlog. Naime, uštede koje poljoprivrednici mogu imati kada primjenjuju konzervacijsku poljoprivredu toliko su značajne da je gospodarski interes bio glavni pokretač za e, širu primjenu konzervacijske poljoprivrede, barem u Južnoj Americi. Što se tiče glifosata, naravno, to je pitanje koje nam stalno postavljaju. Da. Mi jesmo za kontrolu e, korova na sve moguće načine, a to uključuje i herbicide. Mi koristimo glifosat Eh, u primjeni, eh, dakle, eh, dakle primjenjujemo ga prije same sjetve i to je sve. Međutim, zbog raznih promjena koje su uvedene, Mislim da bi se trebao sada smanjiti, trebala bi se smanjiti količina herbicida u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Dakle, nemamo istu e, dinamiku e, kao što je slučaj e, u, klasičnoj poljoprivredi i zapravo se korištenje ovakvih, ovakvih tvari u konzervacijskoj poljoprivredi smanjuje u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Što se tiče sekvestracije ugljika, vi ste malo prije govorili o tome kako konzervacijska poljoprivreda neće doprinijeti toliko sekvestraciji ugljika, ali doista postoji čitav niz studija, važnih instituta koji su proveli studije i doista smo prikupili jako puno znanja i puno informacija koje pokazuju upravo to što mi tvrdimo. Jeste li se ikada zapitali zašto su tla toliko osiromašena organskim ugljikom? Tijekom 50 i 60 godina poljoprivrednog gospodarenja udio ugljika u tlu zbog oranja i zbog takvih praksi poljoprivrednih, dakle na, pola se smanjio. Dakle, količina CO2 koja se emitira kroz ovo jest enormna ali ako minimalno uznemiravamo tlo i ako ostavljamo biomasu i rezidue, ako tretiramo tlo ovako kao što sam ja opisivao, možemo maksimalno smanjiti ovaj fenomen. Što se tiče zgušnjavanja tla i što se tiče proizvodnje dušika. Mi moramo naučiti kako ispravno primijeniti konzervacijsku poljoprivredu. Konvencionalna poljoprivreda se učila stoljećima i stoljećima tisućljećima što više, ali konzervacijska poljoprivreda je nešto što je još uvijek u povojima i mi moramo učiniti sve da to profunkcionira. Ne postoji nikakav prekidač koji možete dotaknuti da bi se prebacili sa jedne poljoprivrede na drugu. Mi Imamo problem u Europi jer ne želimo učiti. Razmaženi smo. Doista. Mi smo u Europi razmaženi. Da bismo usvojili nove metode, obećavajuće metode, mi se moramo promijeniti. Ne, mi ne kritiziramo poljoprivrednike vi poljoprivrednicima morate pomoći. To je put naprijed. Uh, okay, Bolja struktura, o tome ste govorili. Govorili ste o vodi, o, stakleničkim plinovima. govorili ste o isparavanju vode to bi svakako bi trebalo spriječiti neproduktivno isparavanje vode iz tla, a u tom smislu konzervacijska poljoprivreda bi nam mogla pomoći i mogla bi smanjiti isparavanje iz tla koje je nepotrebno i koje je neproduktivno. Na mnogim mjestima, pa čak i u Europi, a ne samo u Africi ili drugdje, strojevi, dobri strojevi, nisu e, dostupni. A to je opet nešto gdje bi konzervacijska poljoprivreda mogla unijeti promjenu, odnosno mogla bi pomoći poljoprivrednicima da se prebace na taj novi način proizvodnje. Mi smo svjesni da postoji rizik kada prelazite sa, sa konvencionalne na konzervacijsku poljoprivredu. Svjesni smo tog rizika. Dakle, taj rizik ne možemo prepustiti samo poljoprivrednicima. Mi moramo podijeliti taj rizik. Moramo poticati poljoprivrednike da oni da, da oni prijeđu u svojoj proizvodnji sa jedne vrste na drugu vrstu poljoprivreda. I tu je bilo još jedno pitanje vezano za herbicide i za korištenje herbicida, o tome smo već nešto rekli. Onda agroekologija. Da, mi smo svakako za agroekološki pristup. Na kraju krajeva konzervacijska poljoprivreda jest agroekološki pristup prema našem mišljenju. Ali mi koristimo sva sredstva koja su na raspolaganju, koje su nama na raspolaganju, kako bismo učinkovito, ali odgovorno proizvodili. Da, gospođa Nojčer, imate riječ ponovno. Ja bih željela reći nešto osobno. Tri godine sam e, u parlamentu i danas e, po treći puta slušam predavanje na ovu temu. Ja imam osjećaj da ste vi lobisti i želite nam prodavati glifosate. To možete raditi vani u lobiju kao lobist, a ne ovdje na ovom e, odboru. Apsurdno je tvrditi da mi nismo spremni krenuti novim putevima što se tiče održivosti i praktički se trebate sramiti što tako nešto tvrdite i zapravo je apsurdno da s tog mjesta e, tvrdite ono što tvrdite i da tražite europska sredstva za budućnost poljoprivrede. Ja bih e, lijepo molila da u naredne dvije godine ne pozivate ljude koji će se zalagati za ove ciljeve kao ovaj gost. Pani poseł, bez Dobro, molim vas da se malo smirimo. Svako ima pravo reći ono što mu je na umu. Izvolite. Gospodine profesore, možete replicirati. Uh, also ich e, da, e, ne dopuštam da me se naziva lobistom. Ja nisam lobist i ja sam E, to pokušao u pisanom očitovanju objasniti gospodinu Häuslingu svojedobno kada je e, naše društvo za konzervacijsku poljoprivredu u Njemačkoj e, jako napao, a time je napao i EKF. E, mi nastojimo koristiti argumente koji su konkretni i to smo naveli u svom dopisu na koji na koncu nismo dobili nikakav odgovor. E, to praktički znači da ako postoji netko ko se zalaže za korištenje glifosata, vi smatrate da je on lobist. Po mom mišljenju e, to ne stoji. Glifosat je važno sredstvo u poljoprivredi, ne samo u konzervacijskoj poljoprivredi, nego i u konvencionalnoj poljoprivredi gdje se koristi daleko više. A ako e, vi tvrdite da način i metoda na koji se koristi e, glifosat e, predstavlja problem, onda o tome možemo razgovarati i onda sam ja spreman nešto reći, očitovati se i reći e, da se ne zalažem e, za korištenje glifosata u određenim primjenama. Ovo je iznimno važno sredstvo u poljoprivredi koje omogućuje učinkovit e, i ekonomičan rad i proizvodnju u poljoprivredi. Ne možemo biti u situaciji da nam treba više zemlje, više tla, E, i da potrošači moraju plaćati proizvode tri ili četiri puta skuplje e, kako se uopće ne bi primjenjivao glifosat. Ali tu postoje svakako aspekti o kojima vrijedi razmisliti. Dobro, čini se da se više nitko ne javlja za riječ. Jasno je da postoje razlike u mišljenjima i to je nešto normalno. Tako je to u životu. I tako funkcionira posao u parlamentu poput našeg. I te razlike koje postoje među nama zastupnicima su upravo nešto što se smatra normalnim i to nas ne treba iznenađivati. Dakle, ova situacija nije neobičajna. E, želi li se tko javiti za riječ? Molim vas samo kratko. Hvala predsjedniče. Da, mislim e, da, da ova tema nije beznačajna. Ono što je činjenica jest e, da, se, da je ovo izazov koji uključuje i pitanje ljudskog zdravlja. Mi smo malo prije govorili o strojevima, govorili smo o taloženju e, zemlje, govorili smo o, svemu što je potrebno za ovu vrstu za konzervacijsku poljoprivredu. ali svakako eh, ne, ne možemo ovdje razgovarati o poljoprivredi, govorili smo između ostaloga i različitim eh, fertilizatorima, ali ne možemo o svemu tome razgovarati, a da istovremeno eh, ne uzmemo u obzir ljudsko zdravlje. Malo prije sam govorio o odnosu između gospodarskog faktora i poljoprivrede. Međutim, E, moramo voditi računa kada govorimo o gospodarskim elementima upravo i o ljudskom zdravlju i ovim molekulama koje su kontroverzne i o kojima su danas svi govorili. Dobro, sad ćemo započeti raspravu o sljedećoj točki. Dobro, evo, samo kratko, kratko imate samo pola minute, izvolite. Pan da, ja sam zatražio ponovno riječ, jer prethodni govornik, gospodin Andrew, njegovo je ime slično mojemu, dakle, trebalo bi biti ograničeno. Dakle, naime, postoje, on je govorio o, o molekulama, o pesticidima i postoje doista ograničenja kada je riječ o korištenju pesticida. I još jedan put vam ponavljam, ponavljam ne možemo imati i jedno i drugo. dakle, ako koristimo pesticide i herbicide za, za ograničavanje korova, onda moramo uznemiravati tlo. Ako uznemiravate tlo, onda tlo postaje slabo, struktura sla postaje slaba, pogotovo ako ima puno puno kiše, onda ćete doista imati probleme s usjevima i to smo vidjeli iz godine, iz godine u godinu. Ako želite proizvoditi dovoljno hrane, vi morate učiniti poljoprivredu što učinkovitijom, a zeleni lobi, njihovo rješenje znači da zapravo nećemo imati dovoljno površine, dovoljno zemlje da, da, to, da, to, da to dobijemo. Dakle, onda ćemo morati zaći u tresetišta i drugdje kako bismo dobili površine za, za poljoprivrednu proizvodnju. Mi herbicide jednostavno, oni nisu, nismo presretni zbog korištenja herbicida, ali oni su nužno zlo i to je vrlo jednostavna računica.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 Bilo je, bi, i, ima i dalje ćemo imati e, različita mišljenja i zato moramo evo napustiti ovu temu, ali sigurno ćemo raspravljati o njoj još u narednim prilikama. Zahvaljujem e, gospodine profesore i e, što ste danas ovdje bili s nama i također da ćemo, također je sigurno da ćemo organizirati novu raspravu. Gospođa Neusler će možda biti ovdje u sljedećem sazivu, ali znate da ćemo i dalje raspravljati o ovoj temi s našim stručnicima. Dobro, zahvaljujem e, svima. Zahvaljujem vama, profesore. E, ova točka dnevnog reda je zaključena i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Prelazimo sada na točku broj 9. A to je promicanje e, korištenja energije iz obnovljivih izvora energije. Znači, gospođa Petir je izvjetiteljica za mišljenje. Što se tiče rasprave i prve razmjene stajališta o ovoj temi, to se dogodilo krajem lipnja. Tada su članovi imali priliku izraziti svoje mišljenja, dati komentare, sugestije i nekakve okvirne E, okvirne prijedloge i ovo je sada znači, izvješće koje smo imali na temelju te rasprave i sada ćemo čuti točno koji je sadržaj. Trebali bismo danas okončati raspravu o ovom mišljenju i sada ću dati riječ zastupnici Petir. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane članice i članovi e, odbora od cijelog energetskog paketa novih zakonodavnih prijedloga komisije upravo će izmjena direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora imati najviše utjecaja na poljoprivredu i na šumarstvo. Žalim što važnost ovog dosjea za poljoprivredu i poljoprivrednike nije prepoznata u odluci konferencije predsjednika da ovom odboru dodijeli značajniju ulogu u ovom postupku. Stoga odbor sudjeluje u postupku sukladno proširenom članku 53. Poslovnika čime mi se kao izvjestiteljici daje mogućnost da sudjelujem na sastancima izvjestitelja u sjeni nadležnog odbora ITRE. Kao izvjestiteljica ovog odbora već sam se dijelom fokusirala na teme koje su bitne za europsku poljoprivredu i šumarstvo te na teme koje imaju utjecaj na poljoprivrednike, poljoprivrednu proizvodnju i ruralne krajeve. Smatram kako smanjivanje udjela konvencionalnih biogoriva šalje potencijalnim investitorima u obnovljive izvore energije suprotnu poruku od one koju bi ovom izmijenjenom direktivom trebali dobiti. Predložila sam stoga amandmanima da države članice zadrže razinu udjela biogoriva prve generacije na 7% konačne bruto potrošnje energije u sektoru prometa na europskoj razini do 2030. godine. Kako bi se spriječili negativni učinci neizravne prenamjene zemljišta predložila sam ograničenje, a potom smanjenje udjela biogoriva sa rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta posebice onog koje je proizvedeno od palminog ulja zbog negativnog utjecaja jer se dobiva krčenjem šuma u trećim zemljama te ima velik utjecaj na lokalnu zajednicu i klimatske promjene. U sektoru prometa Predlažem da se odredi sektorski cilj korištenja obnovljive energije u cestovnom i željezničkom prometu na europskoj razini sa udjelom biogoriva od najmanje 15% za sve opskrbljivače gorivom, a ciljevi udjela naprednih biogoriva u razdoblju do 2030. godine trebali bi biti ambiciozniji od onih koje je predložila komisija te sam stoga predložila da to bude 8,3%. Državama članicama pri izračunu konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora od 2021. E, godine nadalje, a s obzirom na specifičnosti svake od država članica treba dati mogućnost da samostalno određuju doprinos biogoriva i tekućih biogoriva kao i goriva iz biomase potrošenih u prometu te da ih mogu razlikovati uzimajući pri tome u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta. Neizravna prenamjena zemljišta intenzivno se događa u trećim zemljama koje nastoje svojim proizvodima participirati na bogatom tržištu energije Europske unije. Predloženom fleksibilnošću želimo omogućiti državama članicama da donose vlastite politike te da ovisno o nacionalnim preferencijama i potrebama samostalno određuju doprinos biogoriva u ostvarivanju nacionalnog doprinosa povećanju udjela obnovljivih izvora energije u svojoj bruto potrošnji energije i postizanju zajedničkog cilja na europskoj razini. Unija mora podržati uporabu visoko učinkovitih biogoriva nastalih u koproizvodnji vrijednih sirovina poput hrane za životinje bogate proteinima te je nužno ta biogoriva izuzeti od postavljenih ograničenja osobito kada znamo da Europska unija uvozi gotovo 60% vlastitih potreba proteina za ishranu životinja i to uglavnom GMO porijekla koji ne želimo u Europskoj uniji. Kao alternativu tome predlažem povećanje domaće proizvodnje proteina koje se mogu dobiti kao nusproizvod u proizvodnji biogoriva. Pozdravljam uvođenje kriterija održivosti za biomasu, ali napominjem kako kriteriji ne smiju stvarati nova administrativna opterećenja i ne bi se trebali određivati na razini šumskog gospodarstva već se moraju ocjenjivati u odnosu na dobavno područje biomase a ista načela trebala bi vrijediti i kod uvoza biomase. Ako bi primjerice vlasnik šuma imao svoje posjede u tri države članice te pritom intenzivno eksploatirao samo šumu u jednoj od njih Prema prijedlogu komisije njegovo bi gospodarenje šumom u prosjeku bilo održivo iako bi možda u jednoj državi članici takav način eksploatacije sa stajališta dobavnog područja bio potpuno neodrživ i to nije prihvatljivo te sam zato predložila izmjenu. Budući da šumarstvo nije u nadležnosti Europske unije nije pravno prihvatljivo da Europska unija traži od pojedinačnih vlasnika šuma da daju informacije vezane uz upravljanje njihovim šumama. Umjesto toga pristup Europske unije trebao bi se temeljiti na već postojećim propisima i inicijativama država članica. U izradi mišljenja, a na temelju izrečenog u prethodnoj raspravi u odboru te na temelju održanih konzultacija sa izvjestiteljima u sjeni Nastojala sam e, ostaviti dovoljno prostora za postizanje dobrog kompromisnog teksta koji će nadležnim odborima ukazati na čvrsti stav ovog odbora prema potrebama poljoprivrede i šumarstva. Smatram da svojim prijedlozima trebamo istaknuti mogućnosti koje ove grane gospodarstva mogu ponuditi Uniji u postizanju njezinih klimatskih i energetskih ciljeva poput smanjenja emisija stakleničkih plinova i postizanja veće energetske neovisnosti Unije. Dodatnom integracijom obnovljive energije iz biogoriva i biomase u europsko gospodarstvo u razdoblju do 2030. godine i kasnije. Prilikom određivanja roka za podnošenje amandmana koji ističe u srijedu 19. srpnja u 11 sati nastojala sam dati dovoljno vremena kako bi članovi ovog odbora mogli predložiti amandmane koje sa zanimanjem očekujem i radujem se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni i sa svima vama. Hvala na pažnji. Prije svega želim zahvaliti gospođu Petir na njezinu radu i načinu na koji je uključila izvjestitelje u sjeni u, u ovom dosjeu. I ja se također slažem da, ovaj, da je ovaj odbor trebao biti više uključen. I e, činjenica jest e, da je ponekad teško naći ravnotežu između proizvodnje, poljoprivredne, proizvodnje za hranu s jedne strane, a s druge strane korištenje energije. Ali korištenje energije predstavlja doista veliki izazov za Europsku uniju u narednim godinama. I mi smo također za cilj od 35% obnovljivih izvora energije do 2030. godine. Kako bismo postigli taj cilj, morali bismo prisiliti države članice da odrede nacionalne ciljeve i trebali bismo ih prisiliti da razviju te tehnologije. Prijedlog komisije ne donosi nikakve obveze po sektorima. Mislim da je jako važno zadržati 12% održivih udjela održive e, obnovljivih izvora u, prometu. Također je jako važno uzeti u obzir i tla i e, uzeti e, u obzir i biomasu, poljoprivrednu i šumsku. Dakle, biogoriva koja su kompatibilna sa održivim, e, sa održivim razvojem su prihvatljiva. Jasno je da se mora voditi računa i o ekološkim učincima korištenja biogoriva kao što je uništavanje tresetišta i tako dalje. Dakle, trebali bismo imati novu kategoriju održivijih biogoriva koji se neće ograničiti samo na, ovo čemu je tu riječ. Dakle, smanjenje mora biti progresivno, recimo 5%, 5% E, i e, naravno ulaganja koje su provedena moraju biti amortizirana. Datum primjene 2030. godine omogućava tu amortizaciju i da ako imamo 4,8%, e, to će omogućiti ulagačima da i dalje rade u ovom području. Treba valorizirati, a to je gospođa Peti rekla, to je jako važno, ko proizvodnju, koja omogućava smanjivanje e, naše, e, e, naše ovisnosti o uvozu proteina. Ja podržavam prijedlog komisije kada je riječ o, o, ovoj temi i jako je važno raditi na istraživanju i razvoju kako bi sve tehnologije koje su potrebne bile operativne i to što je prije moguće. I ja također se nadam da će se prijedlozi usvojiti i za, posljednje što se tiče auto potrošnje, dakle samostalne potrošnje, to bismo svakako trebali poticati, trebali bismo raditi na transformaciji biomase i upravo ta auto potrošnja bi se trebala, trebala, bi se, poticati i u svezi s time razmotriti sustav poreza. Hvala gospođo Petir. Gospodin <laughs> Hvala. Evo nas ponovno. Obnovljiva energija. Pogledajmo što se zapravo događa. U mojoj zemlji e, poljoprivrednik posadi kukuruz kao energetsku kulturu, e, onda mora primijeniti gnojiva, onda je potrebna fosilna energija, onda e, kod e, uzgoja primjenjuje druga sredstva, onda e, žetva gdje se koristi dizel, onda promet, e, ponekad je udaljenost 30 milja. Ponekad vam treba šest puta više energije za proizvodnju nego što je i količina energije koja se otpušta. To je potpuno ludilo, a ovdje postoji i proračunski problem. To će koštati E, preko bilijun eura između 2020. i 2030. E, za ulaganje u obnovljive izvore električne energije. To je ogroman iznos. E, trebamo li doista krenuti tim putem? A o čemu se uopće ovdje radi? Trebamo uštedjeti CO2 koji se koristi, nastaje u uzgoju. A osim toga postoji pitanje subsidijarnosti. Je li ovo u nadležnosti Europske unije? Ja smatram da nije. E, države članice ovdje trebaju biti te koje odlučuju. A osim toga, praktički ovdje postoji europeizacija. E, možete li mi reći e, što sve to zapravo znači? Hvala. Zastupnica Skok. Hvala vam lijepa. E, bit će vam e, drago što za nekih 19 mjeseci gospodine Agnju više neće biti uključen u kreiranje politike na razini Europske unije nego samo u mojoj zemlji. E, naravno, svjesni smo toga da je prva direktiva o obnovljivim izvorima energije bila izložena velikoj kritici e, ekoloških aktivista e, i dovedena je u pitanje vjerodostojnost europskih institucija i zato je jako važno da sada odradimo stvari kako treba. Kada govorimo o šumama i tresetištima, dolazi do gubitka biološke raznolikosti i povećanja emisija zbog oslobađanja izdvojenog ugljika. To nije nešto što je ovdje uzeto u obzir. Znamo e, da su biogoriva koja su najštetnija za hranu izuzeta iz e, direktive E, smanjenje ciljeva za korištenje e, e, poljoprivrednih kultura je nešto što je ambiciozan cilj, a mi smo željeli da cilj bude na nuli. Zahvaljujem izvjestiteljici e, na odrađenom poslu i na velikodušnoj spremnosti za suradnju sa izvjestiteljima u sjeni. Međutim, što se tiče prijedloga komisije, smatramo da nije dovoljno ambiciozan. E, biogoriva ne trebaju biti uključena u, ovaj, u ovu direktivu, a razočarani smo e, time što e, je cilj e, za 2000, razdoblje od 20. do 30. definiran na ovaj način. To nije adekvatno, a drugi ciljevi su previsoki. Brine nas i potpora za biogoriva iz koprodukcije proteinske hrane za životinje. Precijenjen je potencijal proteina u hrani za životinje. Smatramo da su to prekomjerni argumenti koji predstavljaju zabludu, a zapravo je koprodukcija marginalna. Razumijemo razloge izvjestiteljice koja ne želi da dođe do dodatnog opterećenja za šumarstvo i poljoprivredu. Međutim, mi smatramo da je iznimno važno imati odgovarajuće praćenje jer ciljevi nisu svrhoviti ako ne možemo pratiti jesu li ostvareni. Što se tiče ciljeva za promete nisu dobro definirani, ostavljaju mogućnost e, za izbjegavanje e, propisa, a ne omogućuju analizu utjecaja. I na posljedku što se tiče močvara i ponora i što se tiče e, šuma, samo rezidue za građu se trebaju koristiti, a mi smatramo da je iznimno važno očuvanje ovog e, sektora. Hvala. Zahvaljujem. Molim vas samo dvije minute, ako možete. Izvolite, gospodin Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar mai puțin de două minute. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsjedateljice predsjedatelju. E, znači imamo samo dvije minute za raspravu o tim temama, a sada toliko je tema o kojima želim raspravljati. Pitanje opće što je to biogorivo? Trebali bismo postići ravnotežu između proizvodnje biogoriva i e, osiguravanja opskrbe hranom. Dakle, mi imamo na raspolaganju e, obradiva tla, obradive površine koje se sve više smanjuju u Rumunjskoj. Sada je pitanje kako možemo dobiti veću mogućnost proizvodnje hrane. To je ono što je nužno. Mi smo usvojili određene ciljeve, ali moramo vidjeti mogu li se ti ciljevi zaista ostvariti i poštivati. Ne mogu sve države članice to napraviti. Dakle, mora postojati veza između smanjenja određenih vrsta aktivnosti i proizvodnje hrane. Zatim govorimo o obnovljivim izvorima energije, ali ja smatram da e, je energija nešto što se ne smije ograničavati. Dakle, ja mislim ovdje i na e, znači, korištenje energije iz vjetra i sunca. To je nešto što se ne treba ograničavati i na to se moramo e, usmjeriti. Dakle, ne na obnovljive izvore energije, nego na znači, vječne izvore energije. To je ono što može biti rješenje. I bilo bi jako zanimljivo ovisiti o takve vrsti energije. Ako to ne napravimo, onda ćemo stalno biti ovisni o Rusiji i drugim državama. Države članice bi trebale imati mogućnost prilagoditi svoje politike u tom sektoru. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Danton. Merci, Hvala predsjedniče. Ja bih želio zahvaliti našoj kolegici Petir na radu koji je, na poslu koji je obavila i našem mom kolegi Denanovu bih također htio reći da se slažem s njegovim prijedlozima. Tekst koji nam je predložila komisija ima manjaka, manjaka i to na razini ekspertize. I mislim da previše ide u smjeslu ideologije za razliku od realnosti. Pitanje biogoriva, mi se svi slažemo da postoji tu e, slijepih ulica iz kojih treba izaći. E, trebamo riješiti pitanje deforestacije, e, zatim pitanje tresetišta i sanacije tresetišta i treba jasno reći trebamo jasno reći da ne želimo biogoriva iz palminog ulja, ali trebamo imati na umu nekoliko realnosti. I e, upravo zbog toga što imamo na umu nekoliko realnosti, e, neke druge stvari skrivamo. Kada pogledamo realnost, e, dakle, Europska unija je imala dobru poljoprivrednu proizvodnju u posljednjim desetljećima i danas nam je za većinu proizvodnje potrebno manje površina kako bismo zadovoljili sve naše prehrambene potrebe. Evo, nedavno je u ovom odboru citirano sljedeće. Ako pogledamo proizvodnju šećera u Francuskoj, potrebno je 35 milijuna tona godišnje. devetsto 1980. godine bilo nam je potrebno 600 milijuna eh, hektara za šećernu repu, a sada 420 milijuna hektara za šećernu, za šećernu repu da bismo proizvodili istu količinu. Dakle, povećao se prinos ehm, a, manja je površina. Evo to je jedan primjer. Dakle, mi imamo površine koje su raspoložive, njih ima dovoljno. Suočeni smo sa e, e, nestabilnošću cijena i ona jest takva kakva je i upravo zato nam je potrebno nešto stabilno. A biogoriva bi mogla biti dio rješenja. Da, trebamo imati povjerenja u istraživanja i e, trebamo ići prema gorivima druge generacije ali i tu su potrebo, i tu je potrebno da imamo na raspolaganju sredstva i instrumente. Kada pogledamo stvari detaljno, onda shvaćamo da su biogoriva druga generacija nešto što je savršeno u, fazi, u laboratorijskoj fazi, ali još uvijek nije u potpunosti primjenjivo u industrijskoj fazi. I e, osim toga ne postoji niti jedan projekt, e, ne postoji niti jedna industrijska jedinica koja funkcionira isključivo sa biogorevima. Dakle, pričaju nam e, priče e, iz nekakvih drugih, e, pričaju nam priče koje nisu zapravo u skladu sa realnošću. Dakle, pogledajmo što smo ulagali u prvu generaciju. Trebamo pronaći amortizaciju i trebamo onda tek odlučiti hoćemo li investirati i kako ulagati u drugu generaciju. Parlamenti i europske institucije ne mogu mijenjati norme i ne mogu mijenjati postatke svakih nekoliko mjeseci. Dakle, mi smo govorili već o tim postocima, sve smo ratificirali na razini e, trijaloga i ne možemo se sada ponovno vraćati sa novim tekstom koji će donijeti postotke koji su manje. Dakle, projekti su u tijeku, oni trebaju biti dovršeni. Ja nisam e, protiv toga da se odrede nacionalni ciljevi, ja nisam Um, protiv toga da govorimo pa čak i o 2050. godini, ali trebamo, mi moramo poticati istraživanje, moramo krenuti naprijed i moramo se suočiti sa ovim problematičnim elementima koje još uvijek treba riješiti i ne smijemo realnost skrivati zbog toga. Gospođo Delaje, hvala lijepo, predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti našoj kolegici Marijani na vrlo važnom poslu koju je obavila. E, ja bih e, se samo htjela nadovezati na svog kolegu Dantena i na kolegu Denanoa i želim reći da je danas potrebno imati viziju kružnog gospodarstva. Biogoriva prve generacije su što drugo nego li nus E, proizvod, e, to jest suproizvod proteina koji su nam važni kako bismo bili manje ovisni o uvozu. A to je e, osobito važno za sve one koji su protiv GMO-a. također treba reći da smo sposobni u Europi provesti ove mjere. Bilo bi šteto da ne budemo u stanju dati signal i industriji i ulagačima koji, baš kao što je malo prije rekao prije, malo prije kolega, mi zapravo mijenjamo postotke svaka, svakih nekoliko mjeseci i industrija nema više, nema više povjerenja u nas i ne želi ulagati u drugu generaciju. Mi im uporno dajemo lažni i krivi signal o prvoj generaciji biogoriva. Bio dakle, trebali bismo sada stabilizirati situaciju i jako je važno da to učinimo i za poljoprivrednike, kao što je to rekao kolega Danton, koji danas više uopće nemaju nikakvu jasnoću kada je riječ o vlastitim prihodima i ne mogu se ni ne mogu se ni, o, ni, osloniti kako, bismo, kako bi mogli proizvoditi na stabilan i predvidljiv način. A što se tiče palminog ulja, to, to pitanje ne bi trebalo biti problematično. Trebali bismo biti realni i pragmatični. Mi se svi slažemo da treba zaustaviti deforestaciju, ali ne tako što ćemo zabraniti biogoriva prve, prve generacije. Dakle, mislim da bismo trebali imati povjerenja u gospodarske subjekte, mislim da bismo trebali donijeti mehanizam koji će obuhvatiti i riješiti probleme koji se javljaju slijedom deforestacije ili osušivanja tresetišta i mislim da još jedanput ponavljam ne bismo trebali baciti sve ono što je dobro što se kaže dijete zajedno sa vodom od kupanja. Dakle moramo jako voditi računa o ciljevima koje ćemo si postaviti. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegici Petir na obavljenom poslu. Smatram da podneseni amandmani idu u dobrom smjeru. E, ono što vrijedi u svakodnevnom životu vrijedi i u području obnovljivih izvora energije. E, ne smijemo e, raditi na način da dolazi do sukoba između prve generacije i druge generacije i prva generacija je vrlo važna. E, nemam ništa protiv toga da se razvijaju sljedeće generacije. E, međutim, e, to ne smije dovesti do nekih umjetnih sukoba. A naravno da je situacija kada imamo problema sa pitanjem održivosti i održive proizvodnje E, onda se radi o problemu uvoza i tu moramo otvoreno govoriti o problemima. Tu postoje određene e, određena pravila što se tiče pitanja održive proizvodnje. I još nešto što se tiče sljedeće generacije. E, što se tiče prve generacije, pokušali smo potaknuti e, uključenost poljoprivrednika. Isto tako željeli smo dati potporu e, srednjim poduzećima i bojim se da što se tiče sljedeće generacije da će doći do e, veliko korištenja tehnike i uključenosti velikih koncerna i slično E, kao i u proizvodnji hrane. Na koncu će prva generacija biti zadnja u lancu i zato e, moramo voditi računa o zaštiti okoliša, ako imamo problema s uvozom moramo ih imenovati, a ne e, zanemarivati. Jer tu postoji problem s palmenim uljem, to je nešto što rade drugi i tu moramo odgovarajuće poduzeti potrebne aktivnosti. Hvala. Zahvaljujem predsjedatelju. Biću jako kratka. Ja mislim da se moramo pozabaviti sa tri stvari. Prvo je vezano uz ciljeve koji nisu eh, navedeni ovdje, a riječ je o smanjenju globalnog korištenja energije. Ja mislim da možemo provesti mjesece i godine i uzeti se taj luksus da govorimo o obnovljivim izvorima energije, ali to neće imati smisla ako ne govorimo o nužnosti globalnog smanjenja energetske potrošnje. Jer na taj način ne možemo doći do pozitivnih rješenja koji su potrebni planetu da bi, da bi preživio. Drugo pitanje ima veze s onime o čemu se raspravlja ovdje, a to je o e, biogorivima, odnosno gorivima koje se koriste u poljoprivredi. Ja smatram da e, je nama potrebna zemlja za, e, agro, za poljoprivrednu proizvodnju na cijelom planetu i nama treba održivi način proizvodnje na tom tlu koje imamo na raspolaganju. I u tom smjeru ćemo podnijeti naše amandmane. Također ćemo spomenuti i konkretne prijedloge o načinima kako iz poljoprivrede možemo doprinijeti globalnom smanjenju energetske potrošnje. Hvala. Pa Ja, e, Hvala lijepa. Dopustite nekoliko načelnih komentara. E, mislim da e, investitorima moramo ponuditi e, sigurnost. Kod biogoriva E, moramo biti svjesni e, toga da postoje neki modeli, a sada upućujemo na sljedeću generaciju. E, bili smo u zablodi 2000. govorili smo o tome da ćemo osigurati mobilnost na način da proizvodimo biogoriva na oranicama. To ne funkcionira. Vidimo u Njemačkoj da to ne funkcionira. Bez obzira na to kolike su količine kukuruza i uljane repice E, ne možemo uljanu repicu svake tri godine imati u plodoredu. To ne funkcionira, to nije održiv sustav. E, to naprosto nije održivo za budućnost. I upravo zato moramo korigirati smjer i moramo razmišljati o tome hoće li doista sljedeća generacija dovesti do novih mogućnosti. Tu imamo određene dvojbe. Što se tiče ciljeva koje smo postavili, 7%, ili e, veći postotak e, za druge sektore. To je nešto što moramo ostvariti kao uštede E, u korištenju goriva, a ne raditi na proizvodnji e, i na razvoju poljoprivrede. Moramo naprosto smanjiti e, količinu korištenog goriva, moramo ulagati u elektromobilnost, u to trebamo ulagati, u istraživanje i razvoj, a ne u održavanje biogoriva naprosto zato što smo svojedobno donijeli pogrešnu političku odluku. Ovdje moramo naprosto promijeniti smjer. Zastupnik Bogović. Eh, thanks Marijana for... Eh, Hvala lijepa Marijana na ovom eh, odličnom izvješću o biogorivima. Smatram da su teme koje ste spomenuli iznimno važne i slažem se s vama. Sastavni dio rješenja odnosi se na proteine i resurse u pogledu hrane za životinje životinje. To je iznimno važno kada govorimo o biogorivima. A s druge strane, nas oboje dolazimo iz zemalja u kojima e, postoji dosta poljoprivrednog zemljišta koje se ne koristi. Mislim da trebamo razmisliti i o tome na koji način koristiti površine koje postoje. E, mi imamo proces koji je suprotan procesu krčenja šuma. Imamo nove šume i površine koje bi se mogle koristiti za proizvodnju biogoriva i zato smatram da je i to nešto što treba imati na umu. Osim toga, e, prošle godine ili prije dvije godine vidjeli smo što se dogodilo nakon ukidanja kvota za mlijeko. Možda ćemo sada imati slične probleme nakon ukidanja kvota za šećer odnosno šećernu repu. A siguran sam da je šećerna repa iznimno važna i za gospodarstvo koje se temelji na biološkoj proizvodnji, a to je povezano i sa proizvodnjom biogoriva. Tu moramo biti otvoreni e, za sve mogućnosti e, koje nam omogućuju i da štitimo okoliše, a ekonomične su i e, dobre za poljoprivredu. Možda i taj segment može biti dio rješenja, a ne dio problema. Zastupnica Miller. Um- e, da, E, mi smo na odboru imali i izvješće o emisijama i elektromobilnosti. Znamo da četvrtina emisija dolazi iz prometa, a veliki je udio fosilnih goriva i zato jasno moramo reći da kada govorimo o održivim sirovinama i e, poljoprivredi, tu postoji velik potencijal. E, tu bih željela nešto reći o sirovinama prve generacije. U međuvremenu postoje metode koje se primjenjuju i tu imamo dobru ekološku bilancu i bez daljnjega možemo držati korak sa biogorivima druge generacije. Što se tiče palmenog ulja, potpuno je jasno da je uvoz velik i tu moramo uvesti certificiranje i primjenjivati kriterije identične onima koje mi imamo. U tom kontekstu smatram e, da e, moramo osigurati e, ekonomično i ekološko korištenje poljoprivrednih površina za održivu proizvodnju. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nažalost nisam mogao pratiti cijelu diskusiju. Zahvaljujem izvjestiteljici na izvješću E, želio bih se kratko očitovati. Ovdje se razgovaralo o dosta e, različitih tema. Mi smo imali razne programe i e, ciljeve prenamjene na hladno prešeno ulje. Ako svakih nekoliko godina sadimo uljanu repicu i proizvodimo ogromne emisije, i koristimo e, traktore. E, tu nisu potrebni nikakvi, e, nije potreban nikakav transport. 8% površine koristi se za biljno ulje kako bi se mogli koristiti vlastiti traktori. U prošlosti kada su se koristile kada se koristila stoka situacija je bila drugačija. Danas nam treba 8% površine kako bismo mogli koristiti traktore. Neki smatraju da je rješenje u elektromobilnosti. Tu vam želim puno sreće sa elektrotraktorima i elektrokamionima. Pan Zahvaljujem. Mm, mislim da bi bilo smisleno imati biogoriva kao nus proizvod e, u proizvodnji proteina. Međutim, u konačnici to ne može biti e, nešto u što ćete slijepo vjerovati. Trebamo se osloniti na znanost. E, koja je najveća moguća proizvodnja po hektaru? Ako ja kao poljoprivrednik mogu proizvesti veću količinu energije uz korištenje fotonaponskih ćelija, onda idemo to učiniti a čuli smo valjane argumente e, o korištenju elektrotraktora. Pogledajte što radi Volvo. Oni se odmiču od motora na unutarnje izgaranje i kreću u smjeru elektromotora, elektromobilnosti. Mi se pripremamo za budućnost, za sutra, za razdoblje za deset godina. A ako vidimo kako se razvija tehnologija na području e, baterija, to će biti sve više dominantno. E, imamo situaciju u kojoj nam profesori sa Princeton sveučilišta govore o tome. Umjesto da sadimo drveće koje ćemo onda ložiti da proizvedemo energiju, naprosto možemo imati jedan hektar i fotonapinske naponske čelije Mislim eh, da u svakom slučaju ovo ne smije biti tema koju tretiramo poput religije. To mora biti znanstvena tema. A ako to jest slučaj i ako možemo proizvesti veću količinu energije na e, imanju, eh, onda to trebamo učiniti i zanemariti ove aspekte u koje vjerujemo kao da je religija. Zahvaljujem. Dakle, e, istina je da se dolazimo u nove teme koje su iznimno zanimljive. Gospodin Hoisling, evo sad ćete i zaključiti ovu raspravu. Osvrnuo bih se na ono što je rekao kolega Des. Nemam ništa protiv toga da se koristi svježe prešano ulje za vlastiti e, tegljač, e, to ima smisla. Međutim, ne možemo imati cijeli vozni park sa održivim sirovinama. To je bilo pogrešno, to je bila zabluda. A što se tiče uljane repice, ne mislim da je to svetinja. U mojoj regiji se uljana repica sadi svake treće godine, a dvije godine e, pšenica. U međuvremenu smo suočeni s problemima. E, u unutar deset godina ne uspijevamo istrijebiti insekte E, sa postojećim pesticidima na uljanoj repici i zato smo praktički došli do krajnjih granica sa uljanom repicom. Zahvaljujem. Gospođo Petir, evo, imate težak posao pred sobom da vidimo kako ćete sve to uspjeti ujediniti. Pričekajte, jednog sam zaboravio. A predstavnik komisije, gospodin Pasku, ispričavam se što sam vas zaboravio. Izvolite. Hvala vam lijepa. Nekoliko riječi što se tiče nacrta ovog mišljenja u odnosu na prijedlog komisije o uporabi o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Ispričao bih kolege iz glavne uprave za energetiku koji su nadležni, a nisu mogli danas doći na ovaj sastanak. E, kao prvo, e, drago mi je što postoji potpora izvjestiteljice u e, pogledu cilja od 27% do 2030. To je minimum, to nije gornja granica kao što je to bio slučaj ranije. Osim toga, pozdravljam i potporu koja ide u smjeru uvođenja kriterija održivosti, a to se odnosi ne samo na biogoriva, nego i gorivo iz biomase i e, tu bih istaknuo da komisija uzima u obzir subsidijarnost, a to je jedno od pitanja koje je spomenuto u sklopu rasprave. Uvođenje kriterija održivosti temelji se na pristupu ocjene rizika kako bismo se nadogradili na postojeće zakonodavstvo na nacionalnoj razini. Spomenuo bih nekoliko ključnih e, pitanja iz nacrta mišljenja. E, pozdravljamo odlučnost izvjestiteljice što se tiče promicanja korištenja obnovljivih izvora energije u prometu. Mi smo svjesni toga, međutim, da su ciljevi iznimno ambiciozni i nisu lako ostvarivi do 2030. Istaknuo bih da E, komisija predlaže e, postupno smanjenje goriva iz poljoprivrednih kultura, a želimo osigurati dovoljno vremena i poticaje za investitore kako bi ulagali u drugu generaciju naprednih biogoriva. Riječ je o razdoblju od 12 godina i rok je 2030. I zadnjih e, nekoliko napomena. E, imamo dvojbe što se tiče koncepta visoko učinkovitih biogoriva. E, djeluje kao da je to povezano sa prenamjenom e, Međutim, tu postoje rizici da će doći do značajne prenamjene zemljišta, što je povezano sa sadržajem proteina. I na posljedku e, spomenuo bih e, da se e, nadamo što se tiče priloga devetog i prijedloga komisije izmjene su odlučivanjem bi usporilo tehnološki napredak i dovelo do neizvjesnosti za proizvođače, posebno u ovoj industriji koja treba dugoročnu sigurnost za dugoročna ulaganja. E, doista cijenimo ovo izvješće i samo nekoliko komentara kojima sam želio izraziti naše dvojbe. Hvala. Gospođo Petira, evo izvolite, sad imate riječ. Lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na njihovom doprinosu i na prijedlozima koji su izneseni. Mogu reći da sam već prethodno sa izvjestiteljima u sjeni e, razgovarala i da se sa E, većinom e, onog što, je danas rečeno mogu složiti, no napominjem da moramo voditi računa o tome što jest nadležnost Odbora za poljoprivredu, tako da nažalost sve ove teme koje su danas e, iznesene nećemo moći ugraditi u ovo izvješće jer neke od njih niti ne pripadaju izvješću o obnovljivim izvorima energije, a one koje pripadaju i ovdje su delegirane nisu predmet nadležnosti nadležnosti Agri odbora. No svakako e, sve ono što je vezano uz biogoriva, uz biomasu, uz kriterije e, održivosti e, svakako ćemo nastojati naći zajednički jezik i dobiti uravnoteženo i rekla bih jedinstveno izvješće. Ja sam se kod izrade amandmana vodila načelom supsidijarnosti zato što je to za mene temeljno načelo koje treba e, poštivati tako da sam vodila računa o tome što jest nadležnost e, država članica i niti u jednom trenutku e, to nije dovedeno u pitanje. Kad je riječ o osvrtu Europske komisije E, da, ja sam predložila u aneksu 9 e, ukidanje e, dodatnog donošenja delegiranih akata jer smatramo da komisija dodatno komplicira postupke stalnim izmjenama i donošenjem novih delegiranih akata i u tom smislu upravo otežava poslovanje investitorima. Mi želimo ovim izvješćem zadati jasne ciljeve E, kako bi investitori e, znali e, na što mogu računati u sljedećem razdoblju i kako bi im to olakšalo postupak investiranja. Danas su oni poprilično nesigurni, nezadovoljni i to možemo čuti gotovo na dnevnoj razini, a upravo zbog stalnih mijenjanja akata vidimo da su u mnogim državama članicama investicije obustavljene. Dakle, smatram da je naša dužnost i kao zastupnika u Europskom parlamentu, ali s druge strane komisije i vijeća kao e, naših e, partnera donijeti e, dobre zakonodavne akte koji će biti u korist poljoprivrede, poljoprivrednog sektora, šumarskog sektora, koji će štititi okoliš, koji će svu tu prednost koju možemo dobiti kroz korištenje obnovljivih izvora energije na najbolji mogući način valorizirati, ali koji će voditi računa o tome da investitori imaju sigurnost ulaganja koja je danas nažalost izgubljena. Pozivam e, izvjestitelje u sjeni i ostale kolege da podnesu e, amandmane i e, vjerujem da ćemo na kraju imati uravnotežen tekst koji će biti na zadovoljstvo svih nas. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Evo, puno hvala na ovom izlaganju. Na temelju onoga što ste nam rekli, evo samo ćemo još ponoviti da je rok za podnošenje amandmana 19.6. do 13, do 13 sati. Puno hvala svima koji su se javili u ovoj raspravi. E, ovo je jako zanimljiva tema i također je izazvala burnu raspravu i važna tema. Zahvaljujem i sada prelazimo na 10. točku dnevnog reda. Dakle, prijedlog e, e, e, znači, pravnog akta Unije kada govorimo o Dakle, to je već, znači govorimo o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. 1.6.2017. E, taj prijedlog na plenarne već iznesen. E, Agri je imenovan kao vodeći odbor, a mišljenje je dodijeljeno odboru IMCO i traži se od komisije u skladu sa članom 46.2 e, poslovnika i također je predsjednik imkoa a uputio pite, e, pismo predsjedniku parlamenta jer smatra da bi upravo taj odbor trebao biti imati veću težinu u, e, u e, imati, znači biti nadležan za to pitanje. Oni su pripremili svoje izvješće. Dakle, kao što znate, IMKO je već pripremio izvješće, a Megines, kolegica Megines je pripremila mišljenje u ime odbora AGRI. Dakle, to je bio ogroman e, posao i da, činjenica je da je morala svašta izvađati kako bi uspjela ugraditi e, naše amandmane u konačno stajalište i naša izvjestiteljica je trebala na neki način uskladiti sve ono što se tiče naših zahtjeva u, u radu ovog odbora. U skladu sa člankom 46 poslovnika tražimo od komisije ovim prijedlogom da razrade prijedlog koji će se temeljiti na članku 114 ugovora o funkcioniranju Europske unije o e, aktu koji bi revidirao europsko zakonodavstvo po pitanju borbe protiv nepoštenih nezakonitih praksi e, koje se provode protiv e, subjekata u poljoprivrednom lancu i lancu opskrbe hranom. Taj prijedlog je potpisalo sedam zastupnika iz našeg odbora i u skladu sa člankom 46.2 našeg poslovnika svaki zastupnik može predložiti da e, komisija razradi novi pravni akt Unije kako bi se izmijenio nekakav postojeći akt i to u skladu prava na inicijativu koja je zajamčena Europskom parlamentu u skladu sa člankom 225 ugovora o funkcioniranju Europske unije. E, do, deset članova zastupnika znači parlamenta mogu zajednički podnijeti takav prijedlog. Dakle, parlament ima mogućnost inicijative, može usvojiti rezoluciju na temelju takozvanog zakonodavnog samoinicijativnog mišljenja. Nakon toga imamo tri mjeseca rok e, unutar kojeg komisija, odnosno odbor unutar Europskog parlamenta može mora donijeti zajedničko mišljenje, e, a mi smo naravno sada ovdje e, ćemo omogućiti našim zastupnicima da e, iznesu svoj prijedlog. Da ćemo sada riječ autorima ovog prijedloga kako bi nam objasnili što misle i zašto su iznijeli taj prijedlog. Izvolite. Tko od vas se želi javiti za riječ? Tko od autora ovog prijedloga? E, Karputo, Andrio, Tarabela, Kuzmjuk, Zulo, Bove i gospodin Flanagan. Izvolite, gospodin Kaputo. E, grazie. Hvala predsjedniče. Ovaj prijedlog o aktu Unije o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom je po mom mišljenju iznimno važna inicijativa za naš sektor. Ja bih htio iskoristiti ovo vrijeme koje ste mi dali za izlaganje da vam pokušam na neki način e, objasniti ova pitanja koja su e, u našem interesu i koje želimo razraditi. E, mi smo poslali e-mail svim kolegama iz našeg odbora te smo pokušali napomenuti i najaviti o kojim ćemo točkama govoriti. Dakle, želim ponoviti da je na konferenciji predsjednika po prvi put odlučeno da ovom odboru, a ne imco znači nadležnost nad pitanjem položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom i po pitanju e, borbe protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, do sada je za to bio nadležan odbor IMKO, a sada smo mi nadležni vodeći odbor. Na temelju, na pravnoj osnovi, E, mi smatramo da se e, taj prijedlog treba e, revidirati i zato tražimo reviziju to prema članku 43.2 ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na poljoprivredu i to na temelju članka 114. istog ugovora koji se tiče unutarnjih tržišta. Direktiva 29 iz 2005. godine o nepoštenim trgovačkim praksama koja se referira upravo na e, tu točku 5 iz pravnog akta Unije. E, unutar Znači, te direktive se pokušavaju urediti odnosu, odnosi između poljoprivrednika proizvođača i tvrtke na razini Europske unije. E, mnoge države Europske unije, kao što su Francuska, Danska, Njemačka, Švedska, e, Italija, Austrija, su pokazali da taj cilj direktive i područje primjene mora biti prošireno i na sektor business to business, odnosno na odnose između poduzeća. Prvenstveno između poljoprivrednih poduzeća, među kojima, za koje ne postoji europsko zakonodavstvo u kojem bismo se borili protiv nepoštenih praksi unutar samih e, poduzeća i u odnosima među poduzećima. Dakle, mi sada želimo razgovarati o kompatibilnosti sa e, prijedlogom Omnibus uredbe. Ja smatram da je potrebno da Omnibus E, da se međusobno omnibus i ovaj akt Unije ne isključuju međusobno. Dakle, e, ovaj akt Unije bi trebao ići dalje od onoga što se traži u e, prijedlogu omnibus uredbe. Odnosno, mi želimo ugraditi u taj prijedlog pravi europski zakonodavni okvir kako bismo se uspjeli boriti protiv svih oblika nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Dakle, lanac opskrbe hranom je više nego drugi lanci, više nego drugi sektori obilježen razno nezakonitim praksama i nepoštenim praksama s obzirom da postoje velike razlike u tržištu eh, u jačini između pojedinih dionika na tržištu. Dakle, riječ je između, o odnosima između poduzeća, o odnosima između poljoprivrednika, o jednostranim eh, promjenama ili retroaktivnim promjenama određenih ugovora i također o utjecajima na, eh, na same promjene tih tih ugovora. Dakle, to može samo pogoršati krizu u poljoprivrednom sektoru i to je ono što se događa u ovom trenutku. Ne postoji zakonodavstvo na Europskoj uniji koje bi bilo usmjereno borbi protiv svih vrsta nepoštenih praksi dujenika u tom e, lancu opskrbe hranom. Dakle, i nemamo dovoljno instrumenta na raspolaganju kako bismo se suočili s tim problemom. Nama je cilj da e, kroz taj pravni akt Unije uspijemo usvojiti određene e, sankcije kojima bi se e, na neki način kažnjavalo takvo nepošteno postupanje i također da osiguramo da zajamčimo prava svim dionicima na tržištu. Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci više puta ukazivali na nepoštene trgovačke prakse u poljoprivredno prehrambenom sektoru i to na način da ukažemo na sve vrlo jasne i očite primjere koji su se odvijali u proteklih nekoliko mjeseci i ja se nadam da ćemo sada napokon moći sa riječi prijeći na djela i da se nećemo e, skrivati samo iza naših e, teoretskih inicijativa, nego da krenemo u pravu političku i praktičnu inicijativu. Mi želimo ovdje biti proaktivni u interesu poljoprivrednika i smatramo da sve političke skupine, svi politički klubovi u parlamentu i svi zajedno da bismo se trebali angažirati kako bismo naš rad usmjerili e, za zaštitu interesa poljoprivrednika i svih dionika na unutarnjem tržištu. Zahvaljujem. Evo, sada dajem riječ e, zastupnicima. Gospođa Megine se prejavila za riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče. Prije svega, zahvaljujem gospodinu Kaputu na pojašnjenju. Malo nas je u ovoj prostori koji se ne bi složili s ovim problemom koji ste predstavili, jer ovaj odbor je jako e, naporno, intenzivno radio na ovom pitanju, baš kao što je predsjednik rekao. E, mislim da je pitanje koje nas danas muči timing, odnosno pristup. Kao što znate, mi smo u Agri usvojili moje mišljenje u studenom 2015. godine o ovom pitanju. Dakle, imali smo jako veliku podršku, a imali smo jako dobru raspravu. Ali shvaćate da se ipak vodila borba e, između Agrija i imkoa kad je riječ o nadležnosti. Dobili smo status zajedničkog odbora i ja sam jako dobro radila i surađivala sa kolegama iz Imkoa a ja mislim da je to rezultat koji nema presedana. E, mi smo e, podnijeli amandmane koji su e, bili dio Agrijeva mišljenja koji je odbačen u IMKO, ali koji je prihvaćen na plenarnoj. I moram vam reći da smo dobili podršku 600 euro zastupnika za pristup koji smo mi predložili. Dakle, pitanje sa kojim smo mi ovdje suočeni jest sljedeće. Hoće li ovaj prijedlog bude li se s njim krenulo dalje. Hoće li taj prijedlog osnažiti naš položaj ili bi mogao nenamjerno oslabiti položaj odbora Agri? Jer mi trenutačno imamo snažan položaj. Osim toga, obvezali, dobili smo i obećanje povjerenika da će osmisliti kreirati zakonske akte vezano za ovo pitanje, da će dati vremenski okvir da će obavještavati ovaj odbor i mi bismo željeli da on svoja obećanja održi i da vodi računa o tajmingu koje je također obećao. Također treće pitanje koje bih htjela spomenuti je paket Omnibus koji se također bavi ovim pitanjima o kojima govorimo. Dakle, pitanje na koje sada moramo odgovoriti je sljedeće. Ne je li ovo dobra ideja, jer sve što bi osnažilo položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom jest dobra ideja, barem ja tako mislim. No postavlja se pitanje vremenskog okvira i postavlja se pitanje pristupa i postavlja se pitanje mogućih negativnih strana vezano za ovo što se događa. Obično govorim vrlo kratko, ali ja vas molim samo za još jednu minutu. Dakle, imamo obećanje vezano za vremenske okvire koje smo dobili od povjerenika. Ako ovo izvješće bude odobreno, a ja ću naravno prihvatiti rezultate odlučivanja kolega, onda mislim da ćemo imati jednu dugu borbu sa odborom IMKOM vezano za nadležnost. Stoga se bojim da bi rezultat te dugotrajne borbe između odbora doveo do kašnjenja iznošenja, prijedloga od komisije. A to je svakako nepoželjno. Ali čak i ako ne bude kašnjenja u prijedlogu, iznošenju prijedloga komisije, postoji poteškoća u tome da bi odbor Agri mogao eventualno donijeti još jedno izvješće i onda se postavlja pitanje kako će to utjecati na ovu prvu priču. Dakle, želim E, ohrabriti e, kolege e, da sam ja jedna od vođa kada, u radu na ovom pitanju zajedno sa još nekoliko kolega. Dakle, ja sam se time bavila još 2005. godine kada se jako malo ljudi interesiralo za ovo pitanje. Ja doista želim osnažiti položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Ali, koju god odluku donesemo danas, ta će odluka imati posljedice i bojim se da bi odluka da krenemo dalje s ovim prijedlogom mogla imati posljedice koje se ne bi svidjele gospodinu Kaputu. Ja mislim da vi ispravno razmišljate baš kao i, druge kolege. Dakle, ono što vas molim je da pokušamo razmišljati na forenzički način. Koji je najbolji pristup za odbor Agri o ovoj temi? Recimo, da ovo ode na plenarnu, na plenarnu sjednicu i recimo da za ovo glasa manje kolega nego što bismo željeli, manje od onih 600, onda će to oslabiti naš položaj. Sjetite se da mi želimo učiniti najbolje za poljoprivrednike a bojim se da ako nastavimo sa ovim, da, da, nećemo dobiti najbolje moguće rezultat za poljoprivrednike. Ali ja razumijem zašto se gospodin Kaputo zanima za ovu temu i razumijem njegovu predanost ovoj temi. Ali također bih e, zamolila kolege koji su radili također na ovome godinama, molim vas budite oprezni u vezi ishoda koji će se dogoditi ako krenemo naprijed. Trenutačno imamo jako snažnu snažnu podršku plenarne za rad koji smo obavili 2005. godine, a ja ne bih htjela da se ta potpora na neki način razvorni. Evo, zahvaljujem predsjedniče što ste mi dali malo duže vremena za, zajavljanje javljanje nego inače. Eto, a sada riječ ima zastupnik Danton. Hvala. Hvala predsjedniče. Kao je kolegica McGuinness, ja mislim da ne, bi, da ne bi trebalo biti nesporazuma između nas, a i mislim da se svi slažemo sa ciljem. Trebamo osnažiti e, položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Mislim da smo u više navrata jednoglasno glasali u ovom odboru. Ne bi dakle trebalo biti i nema nesporazuma kada je riječ o tom aspektu ovog pitanja. Prijedlog koji smo dobili e, se e, mijenjao. Dakle, između, pravni temelj se mijenjao između članka um, 43 i 114. to je svakako poboljšanje. No, e, tekst e, nam predlaže da zapravo krenemo od jednog teksta Europske zajednice koji je e, usmjeren prema potrošačima. Taj tekst koji se bavi potrošačima, taj propis koji se bavi potrošačima, to je propis koji je sada već pomalo zastario i koji se koristio u nekoliko zemalja, među kojima i mojoj, kako bismo došli do kako bi se na temelju toga gradilo zakonodavstvo i kreiralo zakonodavstvo. U Francuskoj je ta inicijativa bila prilično uspješna. To jest, ispričavam se. da je bila uspješna, a, to bi se znalo. Međutim, u Francuskoj dvije vlade različitog političkog spektra nisu uspjele donijeti rezultate u ovom području. Dakle, nisu uspjele poboljšati položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hrane. S pravnog, aspekta postoji tu jedan element koji treba analizirati i koji nas ne bi trebao oslabiti. Želimo li pravo koje e, ide od potrošača do proizvođača ili želimo tekst koji će zaštititi proizvođače e, s obzirom na ono što, slijedi kasnije. Dakle, to nije ista pravna koncepcija, to nije isti pravni temelj s obzirom na to biramo li jednu ili drugo. Dakle, izvješće gospodina Fermana i to pitanje osnaživanja položaja poljoprivrednika i vizavi nelojalnih praksi. Dakle, to su pitanja koje su se naveliko proučavala. Njegova preporuka Naime, predlaže se zakonodavni okvir koji će uskladiti prakse u borbi protiv nelojalne konkurencije i to je ono što mi svi želimo. Drage kolege, ja vas podsjećam e, da smo velikom većinom izglasali prije nekoliko tjedana jedan tekst, odnosno tekst sa amandmanom koji određuje datum za komisiju za njihovu zadaću. taj datum je 30. 30. lipnja 2018. godine i to nitko nije doveo u pitanje. Ako danas izađemo sa novim tekstom, sa drugim rokovima, moguće je da nećemo dobiti niti jedno niti drugo. Albert Des, koji je s s lijeve strane, i Paolo Di Castro, koji je obično sa moje desne strane, Dakle, oni su i jedan i drugi sa mnom bili prošli tjedan u, u komisiji u okviru trijaloga i u, toj radnoj skupini mogli smo vidjeti e, da se protivnici ovog, da se protivnici ovog sustava Dakle, oni upravo prstom ukazuju na to da parlament ima dva teksta i tako dalje. Dakle, mi zapravo ovdje riskiramo. I riskiramo to da u konačnici nećemo dobiti niti jedno, niti drugo. Povjerenik je obećao, on se obvezao e, s obzirom e, prema dakle odboru za, za, za Agri, ali 21. lipnja je promijenio priču pa je rekao da mora e, da je, da je mora i da je potrebno provesti procjenu, procjenu učinka prije nego što izađe prijedlog, ali a, ponavljam, ako želimo prijedlog gospodina Kaputa, trebamo ga, moramo, ga e, iz, moramo unijeti neke izmjene. Zastupnik Rope. Ači kolegos. Hvala lijepo predsjedatelj, predsjedniče i hvala kolegama. Ja se slažem da je ovo jedna od najvažnijih tema osob, osobito ako smatramo da su poljoprivreda i ruralna područja nužni za Europsku uniju i ako razmišljamo o budućnosti Europske unije. Jako puno godina radimo u ovom području i godinama obećavamo da ćemo riješiti ovaj problem. Ako, to, ako u tome ne uspijemo, e, bit će to kobna greška. Na jučerašnjem sastanku puno smo razgovarali o a, o manjku mladih poljoprivrednih gospodarstava i mladih poljoprivreda. Mladi ljudi ne žele ostati u poljoprivrednim krajevima, smatraju da nemaju budućnost. Također smo razgovarali o klimatskim promjenama, o imigraciji i novim državama članicama. Smatram da je da bi ovaj recept bio rješenje za čitav niz problema i mislim da bi uklonio mnoge korijenske i duboke probleme. Naime, pregovaračka moć poljoprivrednika u različitim državama članicama nije ista. Naime, čak su razlike ogromne. A to je nešto što će odrediti budućnost većine poljoprivrednika mi imamo mm, zapravo na različitim razinama konkurentnosti smo, imamo različite cijene u Europskoj uniji. Iako stalno govorimo o jedinstvenom tržištu, o šengenskom području, mi moramo biti svjesni da uvjeti nisu isti, da plaćanja nisu ista. Stoga moramo usredotočiti naše napore i potražiti jedinstveno rješenje za ovaj problem moramo osigurati e, dostojne plaće, dostojne prihode za naše poljoprivrednike. Oni moraju imati osjećaj da je njihov rad nagrađen. Trenutačno imamo ogroman jaz u prihodima. Vrlo često su poljoprivrednici na rubu bankrota. a od njega se očekuje da u budućnosti svoje proizvode prode za još niže cijene. Bueno, no Mislim da se još nema nešto previše reći nakon što sam čula kolege, ali dobro, ja smatram da e, ovaj paket Omnibus o kojem se raspravlja u ovom trenutku e, smatram da bi to trebao biti najpametniji način i mislim da je to ono što moramo podržati jer to obuhvaća tu zakonodavnu inicijativu koju mi već ovdje u okviru odbora za poljoprivredu tražimo nekoliko godina. E, po mom mišljenju smatram da u Španjolskoj e, zapravo taj lanac opskrbe hranom jako dobro funkcionira. Mi više od desetljeća radimo na tome i mislimo da je ovaj alat jako dobar i mislimo da bi trebao biti primjenjiv u, svim zemljama Europske unije. Ali moramo imati zajednički stav pred vijećem jer su oni do sada bili e, najveći neprijatelji našeg stajališta. Ako bismo imali usklađenost stajalište pred vijećem, onda moramo izbjeći e, drugačije raslojavanja i zato mislim da ne bi trebalo biti e, pametno da oslabimo sami sebe i da razgovaramo o dva e, različita dokumenta, o dva različita kalendara i na taj način da odamo mišljenje, kako odamo zapravo stajalište, kako nismo ujedinjeni u okviru odbora za poljoprivredu, a mi želimo izvršiti pritisak da u omnibus budu uneseni svi prijedlozi koje mi želimo. Dakle, osim samog osim same, samog publiciranja znači i e, reklame za vaša imena koje će biti navedeno na tom dokumentu ja smatram da to može zaista oslabiti e, našu sliku u vijeću i vjerujem da e, ste već vidjeli da možda smo već izašli nekoliko puta sa određenim prijedlozima u e, publikacijama gdje se pre, u sličnim stvarima oslabila naša pozicija i to je ono što ne želimo zato smatramo da moramo e, djelovati ujedinjeno kako bismo zajamčili da se čuje glas naših europskih poljoprivrednika. Ja vas neću podržati zato što ja želim da imamo zakonodavstvo po pitanju e, lanca opskrbe hrablom što, što je prije moguće doneseno i u koje ćemo uspjeti ugraditi mnoge od naših prijedloga. Dakle, mislimo da su već ti pregovori počeli da bi samo ovo dodatno oslabilo tražeći novi dokument o novom području. Ja, Hvala lijepa. E, pažljivo sam e, slušala i primila na znanje sve argumente. Ono što je važno je da želimo i trebamo uredbu na razini Europske unije. A ovo izvješće kod kojeg e, je šest zastupnika na plenarnoj glasovalo za, Slijedi postupak komisija. Povjerenik je obećao da će predočiti prijedlog e, zakonodavnog teksta i smatram da smo na pravom putu i mislim da ne bismo trebali dopustiti da se među nas uvode dodatne podjele. E, Potpuno je jasno da se radi o tome da trebamo krenuti prema zacrtanim ciljevima. Postoje brojne nacionalne razlike što se tiče zaštite tržišnog natjecanja i tu moramo biti jedinstveni na razini Europske unije. I svakako bi bilo pametnije sada sačekati nekoliko mjeseci i dobiti E, kompletan e, prijedlog, sačekati prijedlog komisije. Možda putem skupne uredbe možemo e, otvoriti put, ali jako je važno sagledati cjelinu. I zato je najvažnije udružiti snage. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja se u potpunosti slažem sa ovime što je e, rekla kolegica Meginis i kolega Dantam. ali moramo voditi računa o cilju i ne smijemo zaboraviti i ne smijemo miješati e, mjesto poljoprivrede u opskrbnom lancu i e, nelojalne poslovne prakse. Dakle, radi se o zapravo dvije strane istog novčića ali ako riješimo jednu stranu, ne znači da ćemo riješiti i drugu stranu. E, dakle, Jako je važno e, da imamo na umu kako s jedne strane postoji nužnost da se osigura položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom i da, da, imamo postupke koji dobro funkcioniraju, ali to nije e, dovoljan uvjet. On je nužan, ali nije dovoljan uvjet e, za eliminiranje nelojalnih poslovnih praksi. Ja se već 20 godina borim u Francuskoj za iskorjenjivanje tih praksi. Bilo bi ali ako imamo u tom e, dijalogu jednog poljoprivrednika, a s druge strane jednog predstavnika velikog lanca, onda imate jednostavno nejednako pregovaračku moć. Jako je važno da komisija iznese prijedlog o ovim praksama i o načinu na koji se one trebaju definirati, odnosno kontrolirati, kako bi one zapravo u konačnici nestale i kako bi e, trgovina u opskrbi hranom e, bila poštena i kako bi to bila zapravo igra u kojoj je svatko dobitnik. Hvala zastupnik Andriju. U potpunosti se slažemo kada je riječ o cilju. Dakle, tu se apsolutno smo jednoglasni. Tu nije ništa novo. Dakle, kad je riječ o nelojalnim poslovnim praksama, uopće to nije prvi puta da razgovaramo o ovoj temi. Ali kada je riječ o sredstvima, i instrumentima, tu se razlikujemo. Čini se kao da nismo na isti način saslušali povjerenika eh, kada nas je podsjetio u Briselu. Ja sam čuo, ja sam čuo iz njegovih usta samo obećanje analize učinka vezano za ovo pitanje, a ništa nakon analize učinka. Dakle, on je obećao da će provesti analizu učinka. Dakle, što, gospodin Kaputo je malo prije govorio, jako je važno da dobijemo brzo, brze, da brzo dobijemo propise. Također je bilo riječi o ovim člancima, dakle 114. i 43. I onda se tu postavlja i pitanje nadležnosti našeg odbora kad je riječ o ovom pitanju. Ono što je izazov za nas jeste da ubrzamo ovaj proces donošenja odluke o zakonodavnoj bazi. Inicijativa gospodina Kaputa je u potpunosti relevantna je u potpunosti relevantna i trebamo reći da je jako važno da osnažimo naše položaje kako bismo što prije dobili e, zakonodavni prijedlog. Hvala. Pan pan It's unusual. Kolega neobično je vidjeti na našem dnevnom redu prijedlog za akt Unije. To je doista važan korak. Potpuno novo područje u kojem će Evropska unija donositi zakone, odnosno propise. Nadao sam se da ću od drugih kolega čuti što su zapravo imali na umu kada je riječ o sadržaju tog novog propisa, ali zapravo se ovdje raspravlja samo o tome je li taj propis nužan. Očito se njemački ne čuje. Prijevod. Oprosti Ulrika. Dakle, ja sam se nadao da ću nešto više čuti o sadržaju tog prijedloga, da ću više čuti od osoba koje predlažu, e, predlažu taj akt. Ja samo čujem raspravu o potrebi za, tom, za tim prijedlogom. Naravno e, da se e, Ujedinjena kraljevina užasava dodatnog zakonodavstva u ovom području. A, Naime, e, ono što se događa trenutačno u Jedinjenoj kraljevini a, e, donosi nekakve pozitivne promjene i ne bih htio da se to dovede u pitanju. E, dakle, ja se nadam da, a ukoliko ovaj prijedlog se pretvori u zakonodavni akt, ja se samo nadam da do trenutka Brexita, odnosno do stvarnog izlaska Velike Britanije iz Europske unije, one neće stupiti na snagu. Zastupnik Zulo, zahvaljujem. Ja mislim da se mi svi slažemo oko činjenice da je e, oslabljenje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom nešto što je široko poznato. Zato što su oni ti koji pate zbog velike distribucije, znači zbog e, vele prodaje, zbog e, znači distributerskih lanaca i zbog toga što se ne poštuju ugovori zbog retroaktivnih izmjena ugovora i tako dalje i to sve sprečava korektan razvoj poljoprivredno prehrambenog sektora sektora i lanca opskrbe hranom. Smatramo da je bitno djelovati u tom smislu i mi kao parlament smo već i ranije predložili određena rješenja, dakle predložili smo usklađeni okvir, odnosno mogućnost da možda ne prepustimo sve e, slobodnoj volji subjekata e, na tržištu koji zapravo ne shvaćaju iz kojeg razloga bi trebali promijeniti njihov pristup ili ponašanje. Ono što mi želimo napraviti s ovim prijedlogom je potaknuti komisiju. Ja se slažem sa kolegama koji su naglasili već i ranije da e, je povjerenik napravio neka vrlo blaga i mlaka obećanja, ali da, on se angažirao da će ići u određenom smjeru, no nije nam to zajamčio nije nam dao nikakva jamstva po pitanju onoga što će zaista i realizirati. I zapravo mi želimo prisiliti, želimo potaknuti komisiju da krene tim putem što je prije moguće. Dakle, danas moramo pravodobno i brzo reagirati, više nemamo vremena za gubljenje. Prijedlog koji e, izrađujemo danas i koji smo razradili kao Europski parlament, to su usklađeni prijedlozi koji nisu proturječni jedan drugome a pred stajalištem komisije koja želi uz izgovor da je parlament taj koji se ne slaže zato što e, pokušava progurati dvije različite ideje. Ako se komisija time želi zapravo izvući, to je ne smijemo dopustiti. Jer na taj način oni nas guraju uza zid i time e, bacaju sjenu na naše prioritete, a to je zaštita poljoprivrednika i da ne pristajemo na izgovore koje nam oni nude. Gospodin Des. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, čitajući ovaj e, prijedlog moram reći da tu ne stoji ništa pogrešno. E, formulacije su preuzete iz onoga što su naveli pučani, međutim određene formulacije su kontraproduktivne. Ako sad pregovaramo u sklopu skupne uredbe, onda sudjelujemo u odlučivanju. E, čak i ako bi parlament dao svoju suglasnost 100%, e, e, to bi značilo da komisija ne bi morala podnijeti delegirani akt. Meni se čini da ovaj prijedlog predstavlja nešto što stavljamo u izlog ispada kao da jačamo položaj subjekata u lancu opskrbe, ali zapravo je stvar upravo suprotna. E, mislim da ne bismo trebali podržati ovaj prijedlog. Jako mi je bilo drago kada je parlament sa šestog glasova zatražio od komisije da podnese zakonodavni prijedlog. Nisam vjerovao da ćemo imati tako veliku većinu. Već dugo radimo na ovoj temi, a kolegice i kolege koji su ovdje e, duže znaju, duže znaju da sam ja bio među prvima koji su e, pokrenuli ovaj e, prijedlog zajedno s drugim kolegama ali dajem zastupnicima Guinness pravo. Pravno gledano ovo je vrlo zahtjevno i zato moramo voditi računa o tome da zauzmemo stajalište koje se kasnije može provesti u dijelom. E, zajedno sa e, zastupnicom De Castro u sklopu omnibus postupka tražimo odgovarajuće zakonodavne prijedloge e, komisije. Zapravo su prijedlozi bili potrebni već 2017. a ne 2018. I zato ćemo od povjerenika i dalje tražiti da što brže podnose zakonodavne prijedloge kako bismo u sklopu ovog saziva mogli donijeti prijedloge. Međutim, ovaj prijedlog dijalog e, u cijeloj ovoj stvari nije koristan. Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospodinu Kaputu, a nakon toga gospodin Flanagan. Izvolite, ali molim vas da budete kratki. Vrlo da, kratak kao i svi drugi. E, čuo sam da je e, netko rekao kako se povjerenik možda povlači, ali ja sam puno dulje pratio karijeru tog čovjeka nego vi i ja vam garantiram da se on neće povući. Oh. Eh, on naime stalno čini neke greške. Eh, ja mu iskreno ne vjerujem. Eh, netko je rekao da ga trebamo pritjerati u, kut u kut, zid. Mislim da ga trebamo prikovati za zud. Ja nisam bio za... Hvala ja rozumiem krytykę ale krytyka pod nieobecność e, komisarza jeszcze z użyciem formy dobro, e, ok, zahvaljujem vam na vašim kritikama, ali mislim da bi e, zapravo Mislim da ne bi bilo najprikladnije da se tako obraćam povjereniku, da ga ne pritisnemo za zid. Evo, gospodin Kaputo, izvolite imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Da, komisija možda se želi e, očitovati. Molim vas, budite kratki, jer zaista nemamo vremena. Budite jako kratki. Jako kratki. Rekli ste da želite nešto reći, ali u zadnji čas ste to rekli. Da, znam. Ispričavam se zbog toga. Međutim, e, e, ove slikovite formulacije koje smo čuli na kraju potaknule su me na to da se javim za riječ. htio sam dati neka pojašnjenja u svjetlu ovog e, novonastalog sukoba. E, činjenica je da je komisija najavila na ovom odboru da će postojati inicijativa koja se odnosi na opskrbu hranom i da će postojati procjena učinka, to je sastavni dio inicijative za bolje zakonodavstvo i to ne možemo izbjeći. Ono što će komisija u narednoj fazi učiniti je sljedeće. Eh, izdaće eh, takozvano eh, početnu procjenu stanja i zatražit ćemo reakcije na objavljeni dokument i pokrenut ćemo javnu raspravu. Imat ćemo nacrt upitnika i tražit ćemo reakcije u roku od 12 tjedana. Jesmo li s ovim krenuli zaozbiljno? E, da, e, odgovor koji smo dali zastupnici Meginis na odboru Agri e, stoji. Mi smo ovo shvatili ozbiljno. Mislim da je to odgovor i na ono pitanje treba li veća razina pritiska, na komisiju ili ne. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem izvjestitelj Kaputo, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja mislim da današnja rasprava eh, je išla eh, u smjeru nekoliko proturječnosti. Ja bih htio samo nešto razjasniti. Htio bih reći kolegama koji su se javili za komentar, a vezano je uz sadržaje ovog pravnog akta Unije. S tim aktom Unije mi tražimo od komisije da razradi znači akt za reviziju postojeće zakonodavstva kako bi se zaštitili interesi poljoprivrednika. Bez obzira na sve one lijepe riječi koje si možemo reći, inicijativa je i dalje na komisiji. Ali problem je kako možemo tražiti, kako možemo prisiliti komisiju, potaknuti ih da krenu na konkretne stvari, na konkretne radnje. Mi imamo mogućnost svako toliko da e, očitujemo naše mišljenje, naše stajalište po pitanju određenih stvari i to stajalište i smjer čitavog Europskog parlamenta. A Europska komisija je ta koja u naredna tri mjeseca mora razraditi prijedlog. Druga pitanja koja imamo e, na listi želja trenutno su pitanja koje se isključivo vežu e, uz zapravo odvlačenje pozornosti. Ja iskreno ne znam što znači snažno stajalište po pitanju mišljenja koje je izglasano prije dvije godine i po pitanju kojega nismo vidjeli nikakvih praktičnih posljedica na terenu, jer i dalje su poljoprivrednici ti koji pate zbog negativnih učinaka e, politika. I sada što uopće radi konfliktnost po pitanju omnibusa. Mi ovdje tražimo samo da shvatite da te dvije stvari nisu međusobno proturječne, da jedna ne pobija drugu i da su pitanja međusobno povezana. Ja bih rekao i više od toga. Mislim da su mnoge e, kolege krenuli u obranu e, tih e, prava i oko toga se svi slažemo. I Naravno da nitko ne želi izbrisati sve ono što su postigli naši kolege u prošlosti, ali tada naš parlament nije mogao imati mogućnost inicijative i raditi ovakva djela ali očito je da mi danas moramo svi zajedno krenuti u drugačijem smjeru kako bismo zaštitili poljoprivrednike i zato u potpunosti prihvaćam poziv zastupnika Dantona koji je izrazio e, i pokazao svoju otvorenost e, u smjeru zajedničkog rada, u smjeru eventualne prilagodbe tog akta Unije kako bismo uspjeli uskladiti sva politička stajališta. To je ono što moramo napraviti. Dakle, parlament je taj koji i će biti uzet u obzir samo ako će naša sposobnost prilagodbe različitim okolnostima biti na visini. Ovdje imamo jedinstvenu mogućnost i meni je jasno da je to novi postupak, da e, nisu svi otvoreni e, takvim mjerama i da možda nisu sigurni jer im ne pruža nekakva jamstva. Ali to je zaista jedinstvena prilika koju imamo kao Europski parlament jer na taj način možemo dati zaista ograničeno vrijeme djelovanja komisiji da iznjedri određen program, određenu konkretnu akciju po pitanju zaštite poljoprivrednika. Molim vas da sada stavite na stranu vlastiti egoizam, jer mnoge osobe kao da nisu ni shvatile. Zapravo, eh, ja ne razumijem ovdje o, eh, na koji se članak u novinama eh, odnosila kolegica iz Španjolske. Ja ne znam da je bilo nekih priopćenja za tisak i ja mislim da nitko nije htio htio diskreditirati ovo pitanje. Dakle, e, zajednička ideja je da surađujemo kako bismo e, osigurali dobrobit naših poljoprivrednika. Zahvaljujem vam. Evo, to je tema o kojoj ćemo razgovarati i na sastanku koordinatora. a onda ćemo vas popodne izvijestiti o onome što smo odlučili. E, napravit ćemo samo jednu evo kratku pauzu od minute i nakon toga imamo sastanak koordinatora.